Buenas tardes. Eh, estamos pocos, pero espero que... Dobro večer, dobar dan. Nema nas još mnogo. Znam da je ponedjeljak malo nezgodan stoga predlažem da započnemo. Već je prošla akademska četvrt, pa možemo započeti sa dnevnim redom. Gospodin Zikijevski, se ispričao. Danas neće moći doći na današnji sastanak. Ispričava se. Pogledajmo dnevni red. prva točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora na predloženi dnevni red, Izjavljujem da je dnevni red usvojen. Sljedeća točka dnevnog reda, točka broj 2. Priopćenja predsjedatelja. Imam jedno priopćenje, a to je da se današnji sastanak prenosi preko interneta, kao što to i inače činimo iako nas nema mnogo, pa ću tu informaciju ponoviti kasnije. No, želim vam reći da ste svi pozvani na naš božićni domjenak na kraju današnjeg sastanka u 7 sati. Taj domjenak će se držati u ovoj dvorani, pa onda ostanite na vašim mjestima. I do tada ćemo završiti s našim poslom i u 7 sati svi ste srdečno pozvani na božićni domjenak ovog odbora koji će se održati u ovoj dvorani u 7 sati. Obavijestite i druge koji će doći kasnije. Imamo prijevod na 19 jezika. Nemamo češki, latvijski, malteški, slovački i irski. Vjerojatno ste primili zapisnik sa našeg prošlog sastanka. Ako nema prigovora na usvajanje zapisnika od 5. studenog, izjavljujem da je taj zapisnik odobren, usvojen pod trećom točkom dnevnog reda. I sada idemo na četvrtu točku dnevnog reda. Predstavljanje izvješća o službenom putovanju odbora Agri u Bugarsku od 29. do 31. listopada 2018. To je bila naša najnedavnija misija u Bugarsku. Dakle, ta misija u Bugarsku je organizirao bugarski član SNDA eh, i Vladimir Uručev, eh, član EPP-a iz Bugarske, gospodin Sikirijeski sudjelovao, gospodin Dorfan, Marija Nohman, Mark Tarabela, Marija Mesinijena Rodriguez i Jacques Colombier. E, cilj ove misije je bio procijeniti uspjehe i izazove nedavnog bugarskog predsjedanja na području poljoprivrede. Kao izvjestiteljica željela bih vam izraziti srdačnu zahvalu na radu bugarskom predsjedništvu na radu vezanom uz dobrobit životinja. Službeni program je uključivao institucijske sastanke sa bugarskim ministrom za poljoprivredu, njegovim timom, također predsjednicom odbora za poljoprivredu u Bugarskom parlamentu, sastanke sa nevladinim udrugama i predstavnicima poljoprivrednika te različite posjete u ruralnim područjima na samom terenu. E, članovi koji su sudjelovali u tom izaslanstvu su doživjeli autentično bugarsko iskustvo i e, rekli su mi da je vrijeme bilo sunčano. To mi je drago čuti. Detaljno izvješće o ovoj misiji pripremilo tajništvo i podijeljeno je svima e-mailom. Prije no što otvorim raspravu, željela bih izraziti zahvalnost gospodinu Nekovu i gospodinu Uručevu na organizaciji ove vrlo zanimljive misije i programa. Gospodine Nekov nije ovdje, mislim. No, ako je njegov suorganizator, gospodin Uručev, ovdje, možda bi želio nešto reći i iznijeti nam kratko izvješće o ovom posjetu i kako je sve to proteklo. Gospodine Uručev, imate riječ, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedavateljice i dragi kolege. Imam zadovoljstvo predstaviti glavne rezultate naše misije u Bugarsku koja je održana krajem listopada ove godine. Misija se sastojala od pet zastupnika iz četiri politička kluba. Najprije želim istaknuti da je ovo prva službena misija našeg odbora Bugarskoj nakon pristupanja Bugarske Europskoj uniji. Ta posjeta je bila organizirana nekoliko mjeseci nakon uspješnog zatvaranja, odnosno zaključivanja bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Oni su prilično naporno radili e, na ZPP-u nakon 2020. godine. Cilj ovog, ove trodnevne misije je bio sagledati iskustva i izazove s kojima su e, bila suočena bugarska državna tijela i dionici u kontekstu provedbe zajedničke poljoprivredne politike. Te isto tako željeli smo čuti njihove prijedloge vezano uz budući razvoj ZPP-a nakon 2020. godine. Naša misija je uključivala sastanke sa ministrom poljoprivrede, predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, prehrambenog sektora, šumarstva, također susreli smo se sa e, predsjednikom poljoprivrednog odbora iz Bugarske nacionalne e, skupštine i bugarskim zastupnicima koji su članovi ovog odbora, te također susreli smo se sa e, nevladinim udrugama iz poljoprivrednog sektora više od 15 organizacija je nazočilo tom sastanku. One predstavljaju različite sektore kao što su žitarice, voće i povrće, stočarstvo, apikultura, e, ekološki uzgoj, mladi poljoprivrednici i drugo. Isto tako smo posjetili različite tradicijske, tradicionalne bugarske farme, e, destilerije ružnog ulja, lavandinog ulja, ekološki uzgoj voća i povrća, e, također e, pčelarstvo, proizvođače bugarskih vina, različitih sortnih vina. Tema sastanka je bio i prijedlog budućnosti CPP-a te oblikovanje te politike ovisno o nacionalnim specifičnostima i potrebama, prvenstveno u kontekstu Bugarske. Svi su vidjeli da postoji i uvidjeli ste postoji potreba za boljim financiranjem ZPPA i pojednostavljenim politikama za korisnike. Prag za izravna plaćanja, novi model provedbe – koncentracija i pristup poljoprivrednoj poljoprivrednom zemljištu za mlade poljoprivrednike. To su bili teme naših sastanaka. Što se tiče, tiče objedinjavanja zemljišta, postoji u pripremi novi bugarski zakon kojim bi se trebalo olakšati pristup poljoprivrednicima obradivom zemljištu. Posebna pozornost pridodana je nacionalnoj potpori za sektor govedarstva koji je vezan uz neke osjetljive sektore kao što su kao što je duhanski sektor koji osigurava glavni izvor prihoda u ekonomski e, u ekonomski u regijama koje su u ekonomski najnepovoljnijem položaju, prvenstveno u planine, planin, planinskom krajoliku. Moram reći da je misija bila vrlo uspješna i plodonosna u smislu organizacije, kvalitete održanih sastanaka i rasprava koje smo održali. Članovi odbora Agri su i sami vidjeli da zemlja ima mnogo potencijala, jedinstvene, visoko kvalitetne proizvode i da je poljoprivreda ključna za socijalni i ekonomski razvoj ruralnih područja. Hvala. Hvala gospodine Uručev. Gospodin Tarabela ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Evo ja neću sada eh, ništa detaljnije govoriti od eh, našeg kolege. To je bila misija koja je bila doista zanimljiva za mene, a i za druge kolege. Je to bila prilika da upoznamo i drugu stranu poljoprivrede u Bugarskoj. Znamo da je to multifunkcionalna poljoprivreda gdje imamo i eh, uzgajivače ovaca, onih koji se bave samo žitaricama, onih koji se bave uzgajanjem ovaca i smatraju da ih je sada mnogo eh, manje u Bugarskoj i da uvozimo ovce iz eh, drugih dijelova svijeta i tako dalje. Eh, mislim da je ta posjeta bila doista zanimljiva. Bili smo i kod potpredsjednice koja je zadužena za poljoprivredu u Bugarskom parlamentu i mislim da vas neće iznenaditi činjenica da ovi koji uzgajaju žitarice ne smatraju da je dobro ograničiti potpore, a uzgajivači stoke smatraju da bi to bilo dobro, jer e, u Europskoj uniji velik broj tih pomoći ide e, u vrlo mali broj poljoprivrednih gospodarstava. Također smo e, razmotrili situaciju ekološke proizvodnje i posjetili smo jedno poljoprivredno e, gospodarstvo gdje se e, ekološka proizvodnja proizvodi u dosta velikim količinama koristeći i staklenike, proizvođeći razno razne e, uzgoje uključujući i mahunarke ja sam ovdje e, zapamtio e, jednu brojku. Jedan hektar ruža predstavlja 9 tona e, latica ruže i treba 3,5 tone ruže kako bismo dobili jednu litru esencijalnog ulja. Dakle, možete zato shvatiti zašto je tolika cijena tog ulja od 0,5 ml ili od 10 ml. Znate da je iza toga dosta rada. To nam je sve objašnjeno dok smo bili tamo. Mi smo također ovdje e, primili e, osobe iz Bugarske koje se bave pčelarstvom za vrijeme e, dok je naša kolegica gospođa Gabriel bila tu prije nego što je otišla u komisiju i to je bila prilika da razmenimo mišljenja o pčelarstvu i uzgoju pčela u Bugarskoj i tada su nam ti pčelare rekli što oni očekuju od Europske unije. Što se tiče vinarstva, E, mislim da to moramo spomenuti. Mi smo bili u Plodivu e, i tamo smo razgovarali sa e, proizvođačima koji proizvode vino uz grože Mavlud i to je nama bilo zaista zanimljivo posljednjeg dana našeg posjeta smo e, imali priliku razgovarati sa gospođom Karijančevom i sa predsjednicom e, za poljoprivredu, gospođom Tanjevovom i tada smo uspjeli jako dobro razgovarati sa našim sugovornicima koji su bili u tijeku svih e, nacrta reformi za budućnost u EU. Neke od reformi su ih brinule, neke ne. U svakom slučaju mislim da je ovo bila zaista dobra posjeta i želim se zahvaliti našem kolegu, kolegi koji nam je napravio ovaj dosta gust, ali uravnotežen program. E, sreli smo se i sa e, osobama koje predstavljaju institucije, ali i sa osobama koje su na terenu i zato mislim da je ovo bila zaista jedna inspirativna posjeta. Željela bih sada pozdraviti studente Paolo de Castro ih je doveo sa sveučilišta ovdje u Briselu. Mislim da i vi trenutno radite na zajedničkoj poljoprivrednoj politici unutar Europske unije, pa se nadam da će vam naša tema biti zanimljiva. Dobrodošli. A sada dajem riječ gospođi Neuhl. Najprije bih željela se zahvaliti svim suradnicima, jer jedan ovakav program je vrlo opširan. Trebalo je mnogo toga uskladiti sa određenim rokovima. Dvije točke su mi, su mi se najviše dojmile. E, prva tema je okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Ako 6% gospodarstava u Bugarskoj dobivaju 90% izravnih plaćanja, to je pravi trenutak da razmislimo o tome kako bismo bolje mogli rasporediti ta izravna plaćanja i E, mislimo da je neravnomjerna ta raspodjela za sada, stoga je podjela unutar e, zemlje iznimno izražena. U budućnosti će biti e, i dalje tih velikih poljoprivrednih gospodarstava. To smo posebice vidjeli kada smo se vozili autobusom. No i u Bavarskoj postoje manja poljoprivredna gospodarstva koji imaju nekoliko hektara okućnice, takva velika podjela u zemlji koja ima mnogo mogućnosti, mi smo vidjeli prekrasne krajolike, plodnu zemlju Takva podjela, takav raskol ne može biti cilj EU-a. Cilj EU-a mora biti da manji poljoprivrednici postaju sve veći, konkurentniji, te da e, sav novac ne dobivaju samo velika poljoprivredna gospodarstva. I drugo što želim spomenuti je tema e, proizvodnje vina. Posjetili smo jedno poljoprivredno gospodarstvo i e, potrebno je nagraditi uspješne poljoprivrednike e, jer e, neke intervencije bez umjetnog oplođivanja i cijepljenja nisu moguće. Mislim da upravo ta velika podjela između malih gospodarstva, velike gospodarstva, što je iznimno izraženo u Bugarskoj i to mi je najviše ostalo u sjećanju i tema e, e, primjene e, umjetnih gnojiva i zaštite u poljoprivredi je nešto što je vrlo, vrlo važno i u tri sata je bio rok za podnošenje amandmana. Drugim riječima sada ne možemo podnositi dodatne amandmane. No, mi podržavamo e, e, mi moramo podržati reforme u Bugarskoj i zahvaljujemo još jednom e, na organizaciji. Hvala Marija. Olivia Senra ima riječ. Ja zahvaljujem na organizaciji. Misa je bila odlično organizirana. Bili smo jako dobro primljeni, neću ponavljati što smo sve vidjeli, to ste čuli od prethodnih govornika. Samo bih željela spomenuti dvije stvari koje nismo napravili, a mislim da smo trebali. Trebali smo posjetiti žene u ruralnim područjima. Rekli smo u prošlosti da uvijek kada posjećujemo drugu državu članicu bismo trebali se sastajati sa ženama. To u ovom slučaju nije bilo tako. I ono što mi je nedostalo su bila mala gospodarstva. Nismo posjetili mala gospodarstva. Ja sam željela razgovarati i sa malim poljoprivrednicima i manjim gospodarstvima. Sve je to bilo vrlo zanimljivo, nemojte me krivo shvatiti, ali molim vas da buduće uzmete u obzir i ova dva aspekta kada organizirate takve misije. Ne znam da li gospodin Uručev bi želio nešto reći, ukratko dodati nešto. Izvolite ako želite, ako želite možete. Zahvaljujem. Želio bih zahvaliti kolegama na preciznom izvješću i predstavljanju rezultata ove emisije. Oni su uistinu uspjeli prenijeti i ustvrditi koji su najvitalniji problemi koji postoje u Bugarskoj, koji će biti rješeni. Očito je da ne, da ne možemo putem samo jedne misije riješiti sve probleme koji postoje na nacionalnoj razini. Postoji svijest unutar Bugarske o svim ovim problemima i u zakonodavnom okviru se pokušavaju pronaći rješenja. Zahvaljujem još jednom. Mislim da je misija bila uspješna. Hvala lijepa, gospodine Ručev. Čestitam vam svima. Zvuči kao da je ova misija bila vrlo zanimljiva. Dakle, ako mogu, sada bih željela nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda, broj 5, a to je prezentacija komisije o aktualnom stanju u pogledu delegirane uredbe komisije od 17. listopada 2018. koja dopunjuje uredbu broj 1308 iz 2013. Europskog parlamenta vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupku prigovora, ograničenja korištenja, izmjene specifikacija proizvoda, poništenja zaštite i označivanja i prezentiranja. 22. veljače 2018. odbor je održao saslušanje komisije, odnosno opće uprave Agri, koja je predstavila nacrt delegirane uredbe koja se fokusirala na tri poglavlja. Zaštićene oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla, tradicionalne, odnosno tradicionalne izraze u sektoru vina, označivanje i prezentiranje. Zastupnici su pozdravili prezentaciju komisije i zaključili su da se radi o stvarnom pojednostavljenju za sektor prije svega stvaranjem jedinstvenog zakonskog okvira na razini EU-a. Delegirani akt je komisija usvojila i prenijela parlamentu 17. listopada. Rok za prigovor je bio određen e, za 17. prosinca 2018. godine. Prije isteka internog roka u Agriju za prigovore 5. studenog 2018. u podne, gospodin De Castro je službeno zatražio produženje razdoblja nadzora Europskog parlamenta za ovaj delegirani akt. Gospodin De Castro je bio zabrinut zbog uvodne izjave broj 45 koja je povezana sa člankom 51. vezano uz proizvode od grožđa koji ne nose zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. 21. studenog je komisija uputila parlamentu korigendom ispravku tog delegiranog akta kako bi se ispravila pogreška koja je se pojavila u svim jezičnim inačicama osim engleskog. Naime, u uvodnoj izjavi broj 45 izraz processed je bio zamijenjen riječju produced. O zahtjevu gospodina De Castro se razgovaralo na eh, posljednjem sastanku koordinatora i odlučeno je da bi smo trebali pozvati komisiju kako bismo razmijenili mišljenje o ovom pitanju i to je upravo ono što činimo sada. I na temelju tog mandata sa sastanka koordinatora Sada pozdravljam predstavnika komisije koji će nam opisati aktualno stanje, e, gospodin Žuano Nofre iz opće uprave Agri. On je odgovoran za ovaj dosje. Izvolite, imate riječ. Hvala najljepša. U skladu sa ugovorom iz Lisabona o označavanju, o oznaci izvornosti, o oznaci geografskog podrijetla, možemo reći da se nalazimo u konačnoj fazi. Delegirani akt je usvojila komisija 16.10. a provedbeni akt će se usvojiti nakon ovog roka razmatranja. Tijekom tri godine komisija je radila u uskoj suradnji sa e, državama članicama i predstavnicima ovog sektora. Tako smo uspjeli shvatiti koje su potrebe svih i koji su interesi. I komisija je uvjerena da sada kada se nalazi na kraju ovog procesa je uspjela zadovoljiti sve stranke. Ovo je dijelom usklađivanja sporazuma iz Lisabona sa sekundarnom zakonodavstvom iz sektora proizvodnje vina i ovo je ključno za razvoj ovog sektora. Taj sektor mora imati usklađen i zdrav zakonodavni okvir. Od samog početka želim biti sasvim jasan i reći što zapravo ovaj delegirani akt ne uključuje. Za vrijeme e, razdoblja razmatranja mi smo unijeli jednu e, pogrešku u jednu od uvodnih izjava gdje se može smatrati da e, proizvodi od grožđa koji ne nose oznaku geografskog e, podrijetla neće biti predmetom usklađivanja. Zato je komisija odmah e, unijela izmjenu i dopunu ove uvodne izjave kako ne bi došlo ni do kakvog nesporazuma. Zato znajte da neće biti nikakvih promjena što se tiče pravila vezanih uz e, označavanje sortnih vina koji se proizvode u drugim državama članicama. Na primjer, ako se koristi grože iz Italije kao sirovina za proizvodnju vina u drugoj državi članici, postoji i dalje obveza označavanja Eh, ovog vina i sirovina. U budućnosti također neće postojati mogućnost uvoza grožđa ili sorti iz trećih zemalja kako bi se vina proizvodila u Europskoj uniji. Sada kada smo rekli što ovo zakonodavstvo ne uključuje, želim reći što ovo zakonodavstvo uključuje. I ovo je zapravo glavno pojednostavljenje vezano uz oznake geografskog podrijetla. E, što se tiče ovog postupka koji je sada usklađen sa e, cijelim sektorom e, za prehrambene proizvode. Sada imamo transparentnu i sigurnu E, oznaku za sve države članice. Postoji i rok od šest mjeseci za razmatranje koje je uvela Europska komisija. Također postoje i jasni ciljevi na nacionalnoj i e, europskoj razini. U potpuno se ovdje poštuju i načela subsidijarnosti. Ovo će omogućiti komisiji da se usredotoči samo na glavne elemente koji su važne na europskoj razini i kojim će se izbjeći dupliciranje e, razmatranja do kojeg je već došlo u državi članici. Ovo pojednostavljenje podrazumijeva E, pojednostavljene postupke za vino i predstavlja veliki napredak za učinkovitost e, samog sustava i e, učinkovitost rada proizvođača. I to je inovativan pristup koji će služiti kao temelj za dalje pojednostavljenje i u okviru ZPP-a nakon 2020. godine i u okviru uredbe za alkoholna pića. Ovo je jako važno za zakonodavstvo i komisija očekuje potpunu potporu Europskog parlamenta za ovaj delegirani akt. Hvala. Hvala najljepša. Gospodine Onofre, na ovom izlaganju. Gospodin De Castro ima riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Evo na samom početku se želim zahvaliti komisiji, a naročito to glavnoj upravi za poljoprivredu i predstavniku te glavne uprave gospodinu Onofreu. Mislim da je ova ispravka komisije doista pojasnila pitanje koje smo mi otvorili tako da sada mogu povući svoj prigovor. I naravno sa zadovoljstvom ću raditi na odobrenju ovog delegiranog akta što je prije mhm. moguće. Hvala gospodin Donta. Hvala gospođo predsjedavića. Ja sam sa Paolom razgovarao o ovome i imao sam priliku razgovarati sa predstavnicima e, nadležne glavne uprave i e, zapravo drago mi je što su jasno i glasno čuli ono što je parlament imao za reći jer na taj način smo izbjegli jednu e, dugu i beskorisnu raspravu. Hvala najljepša gospodine Danta. Da, dobro je kada možemo doći e, do ovakvog brzog sporazuma. Gospodin Dorfman. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Ja se priključujem zahvali komisije. Radi se o jednom delegiranom aktu koji je vrlo bitan za sektor vina. Kao što su prethodni govornici rekli, uspjelo nam je e, neke prepreke ukloniti tijekom proteklih tjedana, no ova rasprava o delegiranom aktu se vodi već godinama i ovo što je rekao gospodin Dorfer, u novim, kod novih odredbi u smislu postupka priznavanja oznaka zemljopisnog podrijetla i njihove zaštite, jer mi smo vidjeli da je došlo do jednog zastoja u postupku izdavanja odobrenja u Briselu i stoga je vrlo bitno da se manji propisi ipak vraćaju u nadležnost država članica. Ne mora se baš sve odlučivati u Briselu, no na posljedku ipak se radi o delegiranom aktu koji ide u korist proizvođača i možemo se sada potruditi da što je moguće prije stupi na snagu. Hvala najljepša, gospodine Ne znam, želi li gospodin Nofre još nešto reći? Ne, u tom slučaju vam se svima zahvaljujemo. Kao što možete vidjeti, evo došli smo do jednog sjajnog eh, dogovora i volimo raditi na taj način. Hvala vam svima. Ovim zaključujemo točku broj 5. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Morat ćemo samo malo pričekati gospodina Čovskog, koji je e, član Europskog revizorskog suda. Evo, dok e, čekamo našeg gosta, želim vam samo reći da će nam on govoriti o posebnom izvješću broj 31 koji nosi naziv Dobrobit životinja u Europskoj uniji, premošivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične provedbe. Quiero dar la bienvenida en nombre de de todos ustedes, dar la bienvenida a nuestro antiguo... U ime cijelog odbora za poljoprivredu želim pozdraviti našeg bivšeg kolegu na ovom odboru. Vi ste bili e, bivši potpredsjednik ovog odbora, a sada ste e, član prvog vijeća Europskog revizorskog suda. I vi ste pripremili e, izvješće koje je zanimljivo za naš odbor zato što se radi o dobrobiti životinja, a dobrobit životinja je trenutačno predmet jednog provedbenog izvješća koje priprema naš odbor zajedno sa odborima Envi i Tran. Radi se o izvješću koje se tiče uredbe e, broj 1 iz 2005. godine o zaštiti životinja za vrijeme prijevoza unutar i izvan Europske unije. A gospodin Jon Dorman je izvjestitelj za ovo mišljenje. Ovo posebno izvješće Europskog revizorskog suda ima nešto e, šire područje primjene jer pokriva ne samo prevoz životinja, već isto tako i život na poljoprivrednom gospodarstvu kao i ubijanje tih životinja. I Europska unija ima e, jedno od najviših standarda za dobrobit životinja koji su djelomično ugrađeni u ZPP i koje nam pomaže da postignemo ove ciljeve kroz unakrsnu usklađivanje tako što smo povezali određena financiranja i projekte uz kriterije za e, dobrobit životinja. Ali u prošlosti znamo da je bilo određenih problema sa primjenom i provedbom ovih standarda koji su e, zapravo i bili predmetom ove revizije o kojoj ćete vi govoriti. Posebno izvješće razmatra dobrobit životinja na poljoprivrednim gospodarstvima i cjelokupnu provedbu posljednje strategije Europske unije o dobrobiti životinja za razdoblje 2012. do 2015. godine. Ovdje se usredočavamo na dva ključna cilja, a to je postizanje e, usklaženosti sa minimalnim standardima i optimiziranje sinergija e, sa ZPP-om. A sada ću predati riječ gospodinu e, Vojčijekovskom e, koji će nam detaljno objasniti rezultate ovog izvješća. Nadam se također da ćemo imati i jednu živu raspravu nakon izlaganja o ovoj temi. Ovo je jedna od naših najdražih tema. Gospodine Vojčekovski, imate 15 minuta na raspolaganju. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Poštovani e, zastupnici Europskog parlamenta, veliko zadovoljstvo mi je danas ovdje predstaviti e, rezultat našeg izvješća o dobrobiti životinja. U Europskoj uniji ovo je prvi put da europski revizori se usredotočavaju na temu dobrobiti životinja. Mahatma Gandhi je jednom e, rekao da se veličina određene nacije kao i napredak te nacije može ocijeniti prema načinu na koji tretiraju životinje. Sam koncept sam koncept dobrobiti životinja se nalazi u članku 13. ugovora o funkcioniranju Europske unije koji prepoznaje životinje kao e, biće koja imaju osjećaje. Europska unija zato je uspostavila jedno od najviših standarda o dobrobiti životinja, kao što je to rekla i gospođa predsjedavajuća, koja uključuju zahtjeve o uzgoju, prevozu i ubijanju životinja na poljoprivrednim gospodarstvima. Ovo izvješće se usredotočilo na životinje koje žive na poljoprivrednim e, gospodarstvima. Dakle, radi se o životinjama koje su najbrojnije u Europskoj uniji i koje su najčešće predmet zakonodavstva Europske unije. Mi smo htjeli razmotrati ovo pitanje zato što dobrobit životinja ne ide uvijek ruku uz ruku sa gospodarskim interesima. Kao što i e, kao, govorili smo o životu tih životinja na poljoprivrednim gospodarstvima, ali isto tako i o njihovom prevozu i ubijanju tih životinja. Mi smo htjeli e, procijeniti provedbu Europske strategije o dobrobiti životinja i htjeli smo se usredotočiti na dva cilja, a to je postizanje standarda dobrobiti životinja i sinergijama sa ZPP-om. Mi smo razmotrili situaciju u pet država članica, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj i Rumunjskoj. Naša revizija je pokazala da komisija i države članice su uspjele u e, borbi sa određenim pitanjima glede dobrobiti biti životinja kroz kombiniranje smjernica i provedbu akcija. E, na primjer, kada se radi o e, svinjama i zabrani e, kaveza za kokoši, mislim da smo postigli doista uspjeh. Države članice su prihvatile preporuke E, Europske komisije, ali ponekad je bilo potrebno dosta vremena za primjenu minimalnih standarda koje zahtjeva zakonodavstvo, čak i u onim slučajevima kada je zakonodavstvo bilo na snazi već 18 godina. Nažalost, postoje određene slabosti u ovim područjima, naročito što se tiče kraćenja repova e, svinja, i e, nedostatka usklađenosti sa e, kriterijima dugoročnog e, prevoza, odnosno prevoza na daljinu i prevoza životinja koje se prevoze u cilju ubijanja. A tu naročito postoje problemi sa prekomjernom korištenjem e, i izuzeća za usklađivanje e, proizvodnih procesa i e, postoje problemi i e, sa ubijanjem životinja bez e, prethodnog omamljivanja. Znamo da postoje različiti načini za to. Naprimjer, u Njemačkoj postoje posebne provjere za primjenu ovog izuzeća, a u Poljskoj, na primjer, takvih postupaka nema. Čak e, i najviši standardi za dobrobit životinja ne mogu promijeniti ništa ako ne postoji činkovita kontrola. Mi smo primijetili da postoji dobro praksa, naročito što se tiče postojanja službenih inspekcija ili sprječavanja sukoba interesa, ali postoje određene slabosti u nekim državama članicama što se tiče kontrolnih sustava, naročito što se tiče ciljanih e, e, inspekcija e, posebice u području prevoza živih životinja, na primjer Poljska inspekcija cesti e, nije imala pristup e, nadzornom sustavu traces. Također postoje izuzeća određenih poljoprivrednih gospodarstava od službenih e, inspekcija, iako predstavljaju velik udio uzgoja životinja. To je, na primjer, bio slučaj u Italiji i Rumunjskoj. I što se tiče korištenja informacija iz žalbi, E, na ciljane kontrole u državama članicama. Mi smo vidjeli da e, samo dvije države članice koje smo mi posjetili, Poljska i Rumunjska, imaju postupke koji uključuju i rokove za e, razmatranje žalbi. Niti jedna država članica nije primjenjivala središnji registar za žalbe kako bi imali uvid u glavne pritužbe koje dolaze po pitanju dobrobiti životinja i kako bi na temelju toga donosile danje odluke. E, strategija komisije za dobrobit životinja je pripoznala potrebu da se poboljšaju sinergije između dobrobiti životinja, životinja i instrumenata iz ZPP-a, naročito e, na području ruralnog razvoja. Tu postoje mehanizmi za povezivanje e, plaćanja tek nakon što se ispune minimalne kriteriji za dobrobit životinja i dok se u e, razvojnoj ruralnoj politici e, od poljoprivrednika traži da primjenjuje još više standarde. U svakom slučaju možemo reći da su države članice općenito govoreći e, dobro spremne za preko za E, usklađivanje ovih kriterija o dobrobiti životinja, ali postoji i određeni slučajevi gdje su agencije za plaćanja morale nametnuti kazne, no međutim te kazne nisu bile proporcionalne u odnosu na ozbiljnost e, e, propusta i učestalost tih propusta. Mi smo procijenili da E, dobrobit životinja koji je povezan uz mjere ruralnog razvoja sadrži dobre primjere e, djelovanja, a to ponekad ide čak i dalje od minimalnih e, zahtjeva. Postoje primjeri gdje se koriste veći prostori za stoku, gdje, se, gdje postoji nužna stelja, slamnata stelja za E, svinje, ali to je mjera koja se ne koristi svugdje. E, od svih životinja koje smo posjetili u Poljskoj i Francuskoj, na primjer, e, vlasti su odlučile ne primijeniti ove kriterije. U Francuskoj postoje drugačiji izbori u odnosu na nacionalnu strategiju koji su sadržali neke druge kriterije za pomoć poljoprivrednicima koji su na temelju toga poboljšavali dobrobit životinja. Želim sada E, reći kako se mogu može poboljšati situacija. Mi smo dali određene preporuke Europskoj komisiji rekli smo da se treba procijeniti bolje strategija o dobrobiti životinja i e, vidjeti na koji način se kroz primjere koje smo mi svjedočili mogu poduzeti konkretne mjere. Zatim se treba razviti i provedbena strategija i vidjeti na koji način se mogu ukloniti određeni problemi. Treba se poboljšati koordinacija između službenih inspekcija i unakrsnog usklađivanja i koristiti ruralni razvoj kako bi se bolje postigli opći kriteriji za dobrobit životinja i poboljšala razmjena e, praksa razmjene informacija i najboljih praksi za e, dobrobit životinja. Dame i gospodo, na samom kraju želim naglasiti tri najvažnija pitanja koja su najvažnija za vas e, kao zastupnike jer se mi nalazimo na samom početku rasprave o budućoj e, poljoprivrednoj politici Europske unije. I najvažnije je da mjera 14. iz e, programa za ruralni e, razvoj bude primjenjena. Radi se o vrlo zanimljivom i konkretnom instrumentu koji može biti od pomoći za stvarno poboljšanje situacije dobrobiti životinja u praksi. To je mjera koja se tiče korištenja slamnate stelje za svinje, pružanja većeg prostora za životinje, e, zatim slanja stoke na pašu, e, na velike pašnjake i to je nešto što mogu primijeniti e, poljoprivrednici na e, srednjim i malim poljoprivrednim gospodarstvima, ne samo velikim. I to e, će nas koštati pola milijuna eura iz proračuna, a u Rumunjskoj je iskorišteno skoro 30% ovog financiranja, dakle to je najveći dio koji je otišao u Rumunjsku, ali 18 država članica ukupno je iskoristilo ovu mjeru. Neke države članice su odlučile ne koristiti je, e, ali e, to je mjera koja se manje koristila u odnosu na prethodnu e, odnosno koristila se više nego u prethodnom e, financijskom okviru za 2013. do 2015. godine kada ih je samo 15 država članica koristilo. Sada se taj broj povećao na 18 i mislim da je to doista dovelo do poboljšanja e, dobrobiti životinja. Drugi problem je taj sustav kontrola koji se mora poboljšati, naročito to e, kada govorimo o koordinaciji e, među e, službenim veterinarskim inspekcijama i inspekciji o unakrsnom usklađivanju. Zatim Dalje imamo problem dakle sa ovim ubijanjem životinja bez prethodnog omamljivanja. Ja sam već prisustvovao raspravama u ovom parlamentu kada sam bio potpredsjednik odbora za poljoprivredu na ovu temu. Bio sam čak i izvjestitelj e, za e, uredbu o ubijanju životinja iz 2009. godine i tada smo rekli da e, se ubijanje životinja bez prethodnog omamljivanja treba raditi samo iznimno ukoliko e, se to zahtjeva zbog nekih vjerskih e, praksi. Ali sada se nalazimo u situaciji gdje doista postoje različite prakse u državama članicama, vrlo ograničene, restriktivne u Njemačkoj i vrlo, vrlo fleksibilne u Poljskoj, na primjer. U Poljskoj je možda situacija posebna jer E, tijekom dvije godine je postojala zabrana potpuna zabrana ubijanja životinja bez e, omamljivanja. Ustavni sud je nakon toga odlučio da e, to nije u skladu sa Ustavom i da mora postojati i sloboda, vjerska sloboda za upražnjavanje vjere, te stoga to sada više nije zabranjeno. Ali evo kao što možete vidjeti u EU imamo iste uredbe, ali koje se ne primjenjuju na isti način u svim državama članicama. I mislim da to treba promijeniti. Hvala vam najljepša gospođo predsjedavajuća. To bi bilo sve e, od mene za ovaj uvodni dio, ali sam spremna odgovoriti na vaše pitanja. Hvala. Hvala. Sada ćemo dati riječ e, izvjestitelju, gospodinu Dormanu. John Dorman. Entre que el, tenéis el mismo apellido y mi pronunciación. Imamo isto ime ovdje u dvorani za dvojicu ljudi, pa treba malo poboljšati izgovor. Ja sam Jörn Dorman. Hvala. Trebam li eh, napraviti prezentaciju izvješća o prijevozu životinja? Želite li to sada učinim? Ispričavam se, možda nisam bilo u potpunosti jasna. Ideja je da vam dadem riječ kako biste reagirali na izvješće revizorskog suda, a poslije ćemo održati raspravu vezano za vaše izvješće. Hvala. Želio bih reći da je jako lijepo čuti da radimo uh, u istom smjeru kako bismo poboljšali dobrobit uh, životinja. Dakle, radimo svi u istom području i idemo u istom smjeru. Velika je šteta što jako puno zemalja razmišlja na različit način. Kao što sam rekao, mi ćemo se kasnije u izvješću pozabaviti onime što što se može učiniti u budućnosti. Iako je lijepo čuti da je ipak nešto moguće učiniti i da je moguće iskoristiti nešto novca koji se pruža tom sektoru kako bi se osigurala bolja dobrobit životinja. Ja se veselim živoj raspravi i plodonosnoj raspravi vezano za to što se konkretno može učiniti kada govorimo o potpori u ovom području i kada govorimo o potpori i onome što ona može učiniti za dobrobit životinja. I jako sam e, zadovoljan e, što je i revizorski sud se pozabavio ovom temom i što mu je draga tema dobrobit životinja. Hvala lijepo gospodine Dorman. Sada bih željela dati riječ gospođi Strajer vezano za izvješće revizorskog suda. Hvala lijepo, predsjedateljice. S velikim zanimanjem i sa velikim divljenjem slušala sam ovu prezentaciju. Ja dolazim iz Nizozemske i ako sam dobro čula, i ako sam dobro slušala, zapravo nije bilo riječi o Nizozemskoj. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Je li situacija u Nizozemskoj toliko ružičasta da o tome ne treba uopće govoriti? Naime, ja poznajem jako dobru situaciju u Nizozemskoj kada je riječ o omamljivanju i ubijanju, odnosno postupku omamljivanja prije ubijanja životinja. To je obveza. I mi smatramo da bi ta obveza trebala biti proširena i automatska kada govorimo o mjerama ruralnog razvoja, konkretno mjeri broj 14. Dakle, ono što bih željela znati kako ovo bolje razviti. Mi smo podnijeli amandmane do 15 sati. No, situacija se razlikuje od države do države. Što, na primjer, mislite o slamnatoj stelji? Ja znam da postoje gospodarska imanja gdje postoji i gdje se koristi slamnata stelja, ali isto tako postoje i neka imanja, odnosno gospodarstva koja koriste grijanje, jer se pokazalo da je porno grijanje jako dobro za svinje. Mm, ja sam prošli tjedan posjetila e, jedno poljoprivredno gospodarstvo i objasnili su mi da je držanje krava u štali i u pregradama da to uvijek nije nužno negativno. Dakle, mi imamo kontrolne sustave i slažem se s vama da bismo trebali imati jedan sustav u Europi i da bismo ovome trebalo pristupiti na europski način. Kada je riječ o troškovima, situacija opet e, nije ista u Europi i to može povući za sobom narušavanje tržišnog natjecanja, a to nije ono što želimo postići novim ZPP-om. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Morat ćemo vam sada nametnuti ograničenje vremena za javljanje. Dvije minute. Gospodin Hojzling. Hvala lijepa na izvješću. Sve ste formulirali vrlo oprezno. Prvo pitanje, postoje različiti standardi u Europi. E, mnoge zemlje koriste odobrenje za izuzeće. Na primjer, Njemačka kod skraćivanja repova e, kod svinja. E, druge zemlje to ne rade. Također kod kastracije krmaka postoje različita odobrenja i različiti postupci. E, iako imamo jedinstveno tržište, svaka zemlja to uređuje drugačije. Mi jednostavno to jesmo tako uredili i koliko dugo ćemo to još moći tako trpjeti. Nadalje postavlja se pitanje, vi, vi ste naznačili da neke zemlje uopće ne koriste mogućnost u drugom stupu da financira se bolje držanje životinja. Možda bi se to trebalo obvezujuće ponuditi kako bi se uistinu standardi poboljšali, jer u mnogim područjima standardi bi se mogli i trebali poboljšati. Tu postoji mnogo prostora za poboljšanja, ne možemo to kontinuirano tolerirati i ne možemo to nuditi samo dobrovoljno, da se uvjeti držanja životinja dobrovoljno poboljšavaju, već to mora postati obavezno. Treće pitanje, kontrole. Vi ste rekli da postoje različiti standardi za kontrole i provjere u Europi. E, to bi možda, možda se to ne bi trebalo standardizirati, može se dogoditi na primjer da u Bavarskoj svakih 20 godina se provjerava u nekom gospodarstvu da li je sve u redu. Možda bi to bilo dovoljno. Također i analiza rizika se može tako provoditi. Vi ste spomenuli pitanje e, usmrćivanja životinja e, i aludirali ste i na usmrćivanje iz religijskih svrha. U Njemačkoj su se dogodilo nedavno da u uobičajenom postupku e, klanja životinje nisu bile omamljene, odnosno usmrčivale se životinje koje se uopće nisu trebale usmrčivati. E, dakle, treba se provjeravati ono što se i u redovnim pogonima i klaonicama događa. Možda bi tu video nadzor mogao pomoći. Što vi mislite o tome i kako ćete vi taj, to poboljšati u redovnom postupku? Hvala gospodine Hojzler. Hvala. Gospođa Nojčula. Ispričavam se, ja sam se slučajno javila za riječ, ja sam željela nešto reći za sljedeću točku dnevnog reda. Gospođa Müller. Hvala lijepa. Zahvaljujemo Revizorskom sudu na vašem izvješću. Vi ste uspostavili poveznicu između poljoprivredne politike i izravnih plaćanja i dobrobiti životinja. Mislim da ste spomenuli tri vrlo važne teme. Dakle, problematika zaštita životinja u samim, na samim gospodarstvima. Mislite li da sustavi u Europi osposobljavanja za poljoprivrednike se trebaju poboljšati? Kada sam pogledala brojke vidim da mnogi poljoprivrednici imaju vode gospodarstva nemaju apsolutno nikakvu naobrazbu. Mislite li da što se tiče prijevoza životinja bismo trebali bolje kontrolirati prijevoznike, prijevoznička poduzeća, jer meni je jasno da se propisi moraju poštivati, ali to se treba i bolje kontrolirati, nadzirati, ima premalo provjera. Što se tiče klanja, tu vrlo važnu ulogu igra pitanje u kojoj mjeri ljudi poštuju uvjete rada u samom pogonu, da li se životinje omamljuju, da li se poštuju standardi. Naravno da to države članice trebaju kontrolirati. I zaključno ste rekli da, USA, da imamo prevelike razlike između država članica. Što biste onda vi preporučili da uistinu dođemo do jedinstvenih standarda te da ne dolazi do narušavanja E, tržišnog natjecanja što se tiče poštivanja standarda i za dobrobiti zaštitu životinja. Hvala lijepo. Gospodin Hazenkamp, prije svega eh, želim zahvaliti gospodinu Vojčekovskom po prvi puta Europski revizorski sud proveo je istraživanje ovog tipa. Ja mislim da je to jako važno područje. Pravila postoje, ali čini se da se one ne primjenjuju. Meni je šokantno vidjeti da postoji tako puno zemalja koje zanemaruju pravila o dobrobiti životinja. Pravila o dobrobiti životinja su među najstrožijim na svijetu ovdje kod nas. Govorimo o zabrani uzgoja kokoši u kavezima i tako dalje. Međutim, to su odluke koje su davno donesene. Europska komisija je na početku ovog mandata rekla kako nema nikakvu namjeru donositi nove zakonske akte u nekoliko narednih godina. Mogu li vam postaviti jedno pitanje? Smatrate li Hoće li Europa u ovom području i dalje biti predvornik? Jer vidimo da neke druge zemlje na svijetu ne slijede ovakva pravila. Govorili ste i o evaluaciji strategije za dobrobit životinja. Ta evaluacija biti će jako teška zato što ne znamo koji će točno biti ciljevi. Smatrate li da ima smitra evaluirati staru strategiju? Naime, Europski parlament je zatražio i novu strategiju, pa bi trebalo evaluirati staru. također, moramo uzeti u obzir i razlike između ambicija koje smo si postavili i provedbe. Čini se da smo dopustili da komisija ništa ne, čini. Ona čak i priznaje da više neće ništa učiniti, iako mi je žao zbog toga. Gospodin izvolite. Hvala lijepo na ovom izvješću. Ako sam dobro shvatio, dobrobit e, životinja e, razmatrala se u tri takozvane stare države članice i tri takozvane nove države članice. Naravno, postoje razlike u novim zemljama. Naime, to su zemlje koje ovu politiku primjenjuju tek posljednjih 14 godina, dok starije države članice to čine puno dulje. Zanima me bili možda naš izvjestitelj napravio neku usporedbu između stanja u dobrobiti životinja u ove tri stare države članice i e, dvije nove države članice, odnosno da vidimo je li situacija bolja ili lošija. Također bih želio spomenuti vrlo skromne troškove koji su posvećeni ovom području. To je samo jedan 5 milijardi u posljednjih pet godina. To nije jako puno novca. E, je li razlog tome što ne postoje interesi za ovakve programe u državama članicama? Ne žele, možda oni to ne žele uključiti u e, mjere svojih nacionalnih politika ili se radi o ovom strogom pristupu koji je, je komisija preuzela u provjeri ovakvih projekata i kontroli ovakvih projekata. Hvala lijepo gospodine Kožmijuk. Ne znam, bi li netko nešto želio reći u ime komisije? Ne. U tom slučaju. Ja sam molila bi gospodina Vojčekovskog da odgovori na ove komentare i zaključi ovu točku dnevnog reda. hvala lijepo. Ja ću pružiti odgovore na svom materinjem jeziku, na poljskom. E, na pitanje pani Šrajer na temat... E, e, Hvala lijepo. Gospođo Šrajer, vi ste postavili pitanje vezano za nizozemsku. Naime, mi smo odabrali pet zemalja. Njemačka, Francuska, Italija, Rumunjska i Poljska. to su zemlje koje u Europskoj uniji uzgajaju najveći broj životinja. To je jedan od razloga koji objašnjava ovakav izbor. Nizozemska nije bila predmet izravne provjere, odnosno kontrole revizorskog suda. No, mi smo proveli kontrolu komisije i njezinih aktivnosti vezano za sve države članice. Eh, mi ne koristimo izraz ritualno usmrćivanje životinja, već usmrćivanje životinja bez prethodnog omamljivanja. Ovdje postoji problem, eh, zato što se prakse strašno razlikuju eh, što se tiče ove vrste usmrćivanja životinja. Mi još uvijek nemamo definiciju to je što više jedan od naših zahtjeva. On možda nije izrečito izrečen, ali e, to je nešto što nam je jako važno i o čemu bi i države članice i zakonodavac trebali razmisliti. Nije u potpunosti jasno koji su to religijski, vjerski kriteriji. Jesu li ti vjerski kriteriji nešto što vrijedi samo za lokalnu zajednicu, a onda se i postavlja pitanje izvoza, ako je tomu tako. Može um, Dakle, primjenjuju li se ti kriteriji i na izvoz u širu zajednicu? I um, to je nešto što bi trebalo razjasniti. Jer, kao što rekoh, postoje različite prakse na različitim mjestima. na stranu dobrobiti životinja. To mm, nije niti u skladu sa pravilima o poštenom tržišnom natjecanju u Europi. Kada govorimo o ovoj vrsti usmrćivanja životinja, dakle to je nešto što bi trebalo razmotriti i o čemu bi trebalo raspraviti i što bi možda trebalo biti predmetom nekog zakonskog akta u Europskoj uniji. Gospodin Hojsling je otprilike rekao istu stvar. Mislim da sam na to pitanje već odgovorio. Dakle, to je nešto što doista zahtjeva dublju raspravu i ozbiljnu raspravu. U kojoj mjeri Europa ovo dopušta i treba, li uopće Europa dopuštati takvu vrstu usmrćivanja životinja? E, dakle, u Njemačkoj e, pozabavili smo se Westfalijom, ali ne samo tim, ne samo tim dijelom Njemačke, već i drugim dijelovima Njemačke i njihovim zakonodavstvom i e, njihova pravila su jako restriktivna. Međutim, za Poljsku e, nemamo brojke zato što e, vlada ne zna koliko je klaonica, koliko klaonica primjenjuje ovakvu vrstu smrčivanja životinja. Dakle, ne zna se koliko se životinja ubija na takav način i jednostavno dokazi ne postoje. To jest, ne znamo Mm, da li takvo, takvo usmrćivanje životinja, dakle prema vjerskim kriterijima, je li to namijenjeno lokalnoj zajednici ili je pak namijenjeno i izvozu. Dakle, apsolutno se radi o raspravi koju bi trebalo provesti. No, ono što mi možemo jest samo ukazati na taj problem. Zakonodavac je taj koji bi trebao unijeti neke izmjene. Gospođa Hazekamp e, je iznijela pozitivne reakcije vezano za e, naše izvješće, što više svi članovi koji su se javili da li su pozitivan komentar. Gospođa Hazenkamp ima pravo kada kaže da se radi o provedbi propisa vezanih za dobrobit životinje i da možda fokus ne bi trebao biti na novom zakonodavstvu, već na boljem sustavu kontrole. Taj sustav kontrole bi trebao biti učinkovitije. Dakle, ti visoki standardi koji već postoju trebali bi se i primjenjivati u praksi. Je li Europa još uvijek prethodnica kada je riječ o dobrobiti životinja? Ja mislim da je odgovor na ovo pitanje da. E, druge zemlje možda trebaju e, dostići Europu u tom smislu, ali i to je dobro. Dobro je ako je i ostatak svijeta počinje e, počinje voditi računa o pitanju dobrobiti životinja. No, čak i ako imamo najbolje standarde na svijetu, što će nam oni ako ih ne primjenjujemo u praksi? gospodin Kužmijak je postavio pitanje vezano za stare i nove države članice. Dakle, mi smo proveli inspekciju u pet država članica, ali ne možemo napraviti hijerarhiju. Pronašli smo dobre i loše prakse u svakoj zemlji. I mislim da nam poanta nije bila pronaći razliku između skupine starih i skupine novih država članica. Na primjer, ima jako puno dobrih prakse u Italiji. Također smo proveli um, reviziju i kontrole na, Sardiniji. I mjera 14 se dobro ondje primjenjuje. primijetili smo također i sukobe interesa. Jer imamo veterinarske inspekcije koje nisu neovisne od proizvodnje. na primjer u, IT, u Italiji imamo problem provedbe europske direktive koja zabranjuje usmrćivanje jednodnevnih pilića. Dakle, postoje različiti problemi u različitim državama članicama. Dakle, nismo napravili hijerarhiju i mislim da e, revizija ovakve prirode ni ne može napraviti hijerarhiju. Postoje naime loši primjeri u e, svim državama članicama koje smo e, kontrolirali. Mjera 14 o kojoj ste govorili, Države članice e, su te koji odlučuju hoće li primjenjivati mjeru 14 ili neće. Dakle, one države članice koje su odlučile primjenjivati tu mjeru, što se njih tiče, uočili smo da postoje problemi, kao što je, na primjer, rizik dvostrukog financiranja. Naime, postoje aktivnosti koje su financirane e, u okviru mjere 14. E, za te, aktivnosti su se već dobivali novci u okviru nekih drugih mjera. Mi doista trebamo e, pružiti poticaje poljoprivrednicima da poboljšaju svoje prakse. Dakle, to su poticaje, a ne sankcije. Naravno, treba kazniti i one koji ne ispunjavaju standarde, ali, ali poticaj uvijek daje bolje rezultate kada je riječ o poboljšanju standarda. Onda smo imali i pitanje povezivanja dobrobiti životinja sa dobrobiti poljoprivrednika, ako to želite tako nazvati. Naime, kada bismo radili na dobrobiti životinja, to bi bilo dobro i za poljoprivrednike. Dakle, to je situacija u svatko dobija mi nismo primijetili da su poljski poljoprivrednici manje konkurentni kao rezultat ovoga. Naime, njihova konkurentnost se poboljšala korištenjem ovakvih poticaja. Možda bi Europska komisija trebala zatražiti od država članica da češće koriste ove instrumente, ali države članice su te koje odlučuju hoće li ga koristiti ili ne. Imamo imali smo još jedno pitanje. A jeśli chodzi, tak, bardzo ciekawe pytanie. Imali smo također jedno zanimljivo pitanje vezano za prijevoz životinja, odnosno bismo li trebali ovdje nametnuti više standarde dakle, za prijevoznike životinja? Svakako je odgovor na to pitanje da, jer uredba o prijevozu životinja vrlo jasno donosi uvjete u kojima se taj prijevoz mora odvijati. No mislim da ovdje postoji jedan drugi problem kad govorimo o prijevozu životinja. Naime, zašto imamo tako puno prijevoza na velike udaljenosti, prijevoza životinja? Evo gledam, kada sam pogledao izvješće gospodina Dormana i vidio sam točku 15 tog izvješća. Upravo u točki 15 on govori o tom problemu. Mi bismo se trebali zapitati zbog čega uopće imamo takav prijevoz na, na, na veliku udaljenost tko plaća takav prijevoz. Dakle, prijevoz životinja na tako velike udaljenosti Naime, ja sam bio na saslušanju na kojem je gospodin Dorman održao svoje izlaganje. On je naime i organizirao to saslušanje. I e, doista smo došli do dramatičnih e, zaključaka, odnosno istraga je došla do e, dramatičnih zaključaka kada je riječ o prijevozu životinja, odnosno goveda, goveda iz Irske do Bliskog istoka. Kako je to uopće ekonomski održivo i tko to plaća? Zrak se onečišćuje, na kraju krajeva prijevoz jedan od glavnih izvora onečišćenja zraka i možda bismo doista trebali o tom problemu razmisliti i s tog aspekta. Treba pronaći rješenja i na neki način proglasiti neodrživim prijevoz životinja na velike udaljenosti i pronaći neka financijska rješenja koja će učiniti ovakav prijevoz neatraktivnim. Jednostavno je nemoguće osigurati dobre uvjete za životinje tijekom svih tih tisuće i tisuće i kilometara koje životinje prelaze. I zato bismo trebali pronaći načine da se taj prijevoz na velike udaljenosti ili ograniči ili u potpunosti zabrani. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, što ste mi dali priliku da predstavim naše izvješće vašem odboru. Hvala vam. lijepa. U ime odbora željela bih vam zahvaliti na ovoj prezentaciji ovog zanimljivog izvješća. Kao što sam prethodno rekla, imamo tri međusobno povezane točke vezano uz dobrobit životinja. Čuli smo prezentaciju, odnosno izvješće Revizorskog suda, a sada ćemo prijeći na prezentaciju EPRS e, studije o uredbi vijeća broj 1 iz 2005. godine o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka. Sedma točka dnevnog reda i nakon toga na posljedku ćemo prijeći na osmu točku dnevnog reda izvješće o provedbi uredbe izvjestitelj gospodin Dorman. Dakle, sada prelazimo na sedmu točku dnevnog reda predstavljanje studije Službe Europskog parlamenta za istraživanja. Željela bih zahvaliti prethodnom predsjedatelju ovog odbora. Zahvaljujem e, članovima revizorskog odbora na tome što su došli. Dakle, sedma točka dnevnog reda. Kao što znate, konferencija predsjednika nas je zamolila da izradimo izvješće o provedbi kako bismo istražili navedna kršenja nepravilnosti i povrede u odnosu na provedbu uredbe 1.2.0005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza. Danas ćemo čuti prezentacije o dvijema studijama EPRS-a e e koje predstavljaju procjenu provedbe eprs vezano za ovu vrlo važnu uredbu. Također moramo istaknuti da je ova prezentacija izravno vezana uz nacrt izvješća o provedbi kojeg će nam uskoro prezentirati naš kolega Jorn Dorman pod, pod osmom točkom dnevnog reda. Ove dvije studije će nam biti predstavljene od strane Europske službe, e, službe Europskog parlamenta za istraživanja. Naziv prve studije je provedba uredbe 12005, 2009, 2015 uz fokus na evidentiranje podataka. Ta studija ima dva autora, gospodina doktora Baltusena i e, gospodina doktora Koena van Wagenberga iz Eh, ekonomskog instituta za istraživanja Wageninga i u Nizozemskoj. Naziv druge studije je sukladnost sa tehničkim pravilima o prikladnosti za prijevoz koji se nalazi u prilogu broj 1 uredbi 12005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza. Također i ta studija ima dva autora, doktora Hansa Špoldera i doktora Vibranda Auvelcesa iz Instituta za istraživanje stočarstva u Wageningu, također u Nizozemskoj. Čast mi je pozdraviti doktora Baltusena koji je koautor prve studije i koji će nam predstaviti obje studije u roku od dodijeljenih 15 minuta. 15 minuta doktore Baltusen. Nakon njegove prezentacije čut ćemo pitanja zastupnika, kao što je to uobičajeno. No najprije ću dati riječ gospođi Alini Dinu iz EPRS-a, Službe Europskog parlamenta za istraživanja. Ona će nam iznijeti kratki uvod na temu europske procjene provedbe. Gospođo imate riječ, izvolite. Uvaženi zastupnici, velika nam je čast predstaviti vam danas našu europsku procjenu provedbe koju su izradili stručnjaci iz instituta u Wageningu. Koristit ću ovu priliku da vam kažem da moja jedinica je provela 61 ex post evaluaciju tijekom ovog razdoblja, no ovo je prva evaluacija za odbor Agri. Naravno, nadamo se da je ovo početak jednog lijepog prijateljstva. Željela bih istaknuti samo nekoliko elemenata. Prije svega, procjena naše provedbe nije mogla u cijelosti evaluirati uredbu iz razloga koji su objašnjeni u uvodnom dijelu. Međutim, na temelju elemenata koje jesmo analizirali, zaključili smo što se tiče provedbe, uzimat ću u obzir problematična pitanja i ono što smo ustvrdili vezano uz stvarne kategorije dionika i provedbu. I posljednje što ću reći je da naša procjena se temelji na istraživanju, uredskom istraživanju. Dakle, nismo prikupili nikakve nove podatke za ovu evaluaciju. Kao što je predsjedavateljica već najavila, gospodin Baltusen iz Ekonomskog instituta Wageningen će nam iznijeti detaljniju prezentaciju vezano uz obje studije. Hvala. Hvala lijepa gospođo Tinu na ovom objašnjenju. I sada ćemo dati riječ doktoru Baltusenu. Imate 15 minuta, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedavateljice, na davanju riječi. Pobrinut ću se da ću završiti u roku od 15 minuta. Svake godine milijuni životinja se prevoze unutar EU-a na velikim udaljenostima i taj prevoz je vrlo stresan za životinje i upravo zato ova uredba je usvojena 2005. godine. Kao što je prethodno spomenuto, ovo nije cjelovita evaluacija mi ćemo se fokusirati na četiri pitanja koje ću kasnije elaborirati. Također smo još spomenuli da se e, naša studija temelji na znanstvenoj literaturi, na postojećim podacima e, u državama članicama FAO-a, te također e, na postojećim podacima u našoj službi proveo sam i dva intervjua pomoću kojih sam pokušao provjeriti da li je naša analiza bila u redu. E, e, mi smo proučavali razdoblje od 2009. do 2015. godine jer prethodna evaluacija koju sam provodio se temeljila na prve dvije godine provedbe i tada nije bilo mnogo dostupnih podataka. Također, naš E, područje primjene naš djelokrug opseg je bio ograničen na e, životinje iz uzgoja. Nismo, nismo analizirali ni ribu, niti kućne ljubimce. Opća provedba je bio jedan od fokusa uredbe u državama članicama. Također, dnevnik putovanja koji države članice šalju komisiji, provedba uredbe i također e, prikladnost životinja za prijevoz. Ako pogledamo opću provedbu, vidjet ćemo da imamo standardnih pet kriterija. Prvi je relevantnost. Je li ova uredba još uvijek relevantna? Rekao bih da da. Međunarodni prijevoz e, živih životinja je u porastu od kada je započela provedba. Što se tiče učinkovitosti, teško je ju je analizirati zato što nemamo pouzdane pokazatelje o dobrobiti životinja. Stoga ne možemo reći o djelotvornosti same zaštite životinja i dobrobiti životinja. Što se tiče učinkovitosti, ona još nije bila provjeravana jer ne postoji alternativna uredba s kojom bismo mogli usporediti ovu uredbu. Što se tiče koherentnosti, je najveći problemi koji su vezani uz vrijeme vožnje, vrijeme odmora vozača. To je nešto što nije bilo usklađeno, no međutim danas postoji odredba da bi se vozači trebali odmarati pa čak i ako to znači da će vrijeme putovanja, e, to je prijevoza životinja, se povećati. Dodana vrijednost za EU to je implicitno. Ako pogledamo drugo pitanje koje smo istraživali, dakle vraćanje dnevnika putovanja od strane prijevozničkih poduzeća nadležnim tijelima, tu možemo reći da prema izvješćima FVO-a Mislimo da se prakse u EU poboljšavaju, međutim postoji e, visoka velike razlike između država članica i to možemo e, pročitati u izvješćima foa e I te razlike se odnose na provjeru dnevnika putovanja, odnosno koliko ih se provjerava, koje mjere se poduzimaju u slučaju nesukladnosti i koje se kaznene mjere izriču ako se utvrdi nesukladnost sve, to su pitanja koje se razlikuju od države članice. Ako pogledamo provedbu uredbe 1.2.0.0.5, vidjet ćemo da glavni izvor za izvješća država članica i FVOA, vidjet ćemo da ovdje postoje razlike između država članica – došlo do poboljšanja harmonizacije u prenošenju i provedbi u državama članicama. Postoje velike razlike kod izricanja kazni u slučaju nesukladnosti. Također vidimo poboljšanu provedbu time što se razmjenjuju najbolje prakse između nadležnih tijela država članica. Također smo u literaturi provjerili preporuke EFSE u ovom trenutku nisam baš siguran da bi, te preporuke poboljšale dobrobit životinja. Jedno od pitanja je da ne znamo, ne možemo izmjeriti dobrobit životinja jer nedostaju pokazatelji. Ako pogledamo četvrtu točku, prikladnost životinja za prijevoz, možemo ustvrditi da znamo da je prijevoz stresan za životinje. Drugim riječima, životinje moraju biti e, u fizički u dobrom stanju i zdrave kada ih se ukrcava u vozilo kako bismo mogli zadržati prikladnu razinu dobrobiti i zaštite tijekom prijevoza. Stoga jedan od zaključaka da sve životinje se treba provjeriti, pregledati prije ukrcavanja kako bi se odredila njihova prikladnost za prijevoz. A to se može napraviti od strane različitih dionika koji su odgovorni za prijevoz životinja. Možda ide malo prebrzo. Također smo analizirali izvješća o nesukladnostima u državama članicama 2014. i 2015. godine. To su bile prve dvije godine usklađenih prijavljivanja nesukladnosti. Ono što smo vidjeli u ovoj tablici je da većina nesukladnosti je vezana uz prikladnost životinja za prijevoz. 2014. godine 28% svih nesukladnosti je otpadalo upravo na taj razlog, a 2015. čak 43%. Preostala područja visoke razine nesukladnosti kod postupaka u prijevozu odnosi se na e, visinu razina za E, ukrca životinja u vozilima, izgubljenu dokumentaciju ili nepotpunu dokumentaciju. I tu su postojale velike razlike između država članica. Također razlike u broju provjera od nula do milijun godišnje. I u nekim zemljama se uopće ne, ne podnosi izvješća svake godine. Dakle, nula nesukladnosti je bilo prijavljivano i u tom naravno slučaju je incidencija prekršaja povreda nula jer ništa se nije niti provjeravalo pa se nije ni moglo ustvrditi. Ako pogledamo o kakvim se eh, o incidenciji prekršaja imamo od nula do 7% uz je 2015. godine imamo, eh, jednu veliko odstupanje u Irskoj 16,6% e, svih provjera je bilo nesukladno. E, Životinska vrsta koja se najčešće provjerava je perad, barem u te dvije godine, i većina nesukladnosti koje su bile detektirane odnosile su se e, na trenutak dolaska životinja u klaonicu. Također smo vidjeli da postoje različite strategije inspekcija na ovom dijagramu možemo uzeti da su neke temelje na većem broju rizika nego druge. Imamo kod istog broja provjera različite omjere nesukladnosti. Od 0 do 6-7 posti 5%, kod 0 do 5000 provjera godišnje. Ako pogledamo ključna saznanja u revizijama komisije, vidjet ćemo da se većina nesukladnosti odnosi na pravila o prikladnosti za prijevoz. Također, postoji mnogo problema u smislu utvrđivanja gravidnosti kod životinja, jer postoji pravilo da e, u kasnijem stadiju graviditeta životinje se ne bi smjele prevoziti. Osim toga, postoje razlike u pogledu toga što se smatra prikladnošću. Koliko, na primjer, ozbiljna teška mora biti neka ozljeda prije no što se proglasi neku životinju neprikladnom za prijevoz. Također, praktična i ekonomska razmatranja redovno rezultiraju time da se životinja proglasi prikladnom za prijevoz a zapravo nije. Ključno pitanje koje se nekoliko puta ponavljalo je bilo što treba napraviti ako se životinje koje nisu prikladne za prijevoz ipak ukrcaju u vozilo. I izradili smo sljedeće preporuke koje se temelje na našoj analizi. Država članice bi trebale osigurati usklađene podatke o inspekcijama prijevoza i nesukladnostima. To se je poboljšalo u posljednjem razdoblju. Potrebno je poduzeti dodatne napore kako bi se smanjila razina i broj nesukladnosti. Poboljšane provjere za prikladnost u trenutku utovara životinje bi se trebala provoditi. Također bi trebalo poboljšati vođenje evidencije na samim farmama kako bi se ustanovila starost životinja u trenutku utovara. Potrebna je e, bolja obuka i osposobljavanje u pogledu neprikladnosti svih osoba koje su odgovorne za dobrobit životinja, dakle veterinara, ne samo e, poljoprivrednika. Također Potrebno je istražiti prilike u svakoj državi članici da se olakša usmrćivanje životinja za uzgoj i njihovo klanje, e, dakle kod životinja koje nisu prikladne za prijevoz. Također bi se trebali smanjiti ekonomski poticaj da se e, prevoze životinje koje su premlade, zato što su one najranjivije. Ono što smo također ustvrdili je da da treba provesti one džentlmanske dogovore kako bi se povisila zaštita dobrobiti životinja tijekom prijevoza od strane nadležnih tijela i u poljoprivrednom sektoru. To bi moglo poboljšati zaštitu životinja. Razimna informacija i znanja je dobra opcija da bi se poboljšala zaštita životinja tako da se provode najbolje prakse, na primjer smjernice za prijevoz koje su izrađene proteklih godina. Tu se radilo o suradnji između nevladinih udruga i prijevozničkih poduzeća. Također smo vidjeli da nevladine udruge pomažu prijevoznicima da izmijene svoje ponašanje tako da dobrobit životinja se poboljša. Također je potrebno zahvaljujući toj razmjeni informacija i znanja između država članica i nadležnih tijela uskladiti provedbu na razini država članica. Želim vam zahvaliti na vašoj pozornosti. Muchas gracias, señor Como dijo, no llegado a los 15 minutos. Hvala najljepša gospodine Baltusen. Evo, kao što ste i obećali, vaše izlaganje je trajalo 15 minuta, sada ćemo dati e, riječ gospodinu Dormanu, izvjestitelju. Hvala najljepše. I hvala vam na ovom što ste rekli o situaciji i vezanoj uz probleme i vezano uz napredak. Sasvim je jasno da su pred nama određeni izazovi, da postoje velike razlike među državama članicama. I zapravo ono o čemu ja ovdje sada razmišljam su mogućnosti koje su pred nama kako bismo donekle uskladili postupanja prema životinjama, kako ne bismo više imali situaciju u kojoj se nalazimo danas, gdje imamo određene financijske poticaje za države koje zapravo ne poštuju pravila prijevoza životinja. A kada se radi o izvozu životinja iz Europske unije, te životinje provedu puno vremena na takozvanoj ničoj zemlji e, kada prelaze granicu i vrlo je teško dobiti podatke o dobrobiti tih životinja i o tome kada će te životinje biti predate daljem vlasniku. Dakle, vidimo da napredak koji smo postigli nije dovoljan, pa me zanima koliko ćemo morati čekati prije nego što prijevoz životinja postane zaista dostojanstven. Hvala, gospodin, gospođa Nojsal. Hvala lijepa. Spomenut ću nekoliko točaka iz vašeg izvješća i nakon toga ću nešto još dodati. Govorili ste o pregledima i podacima, e, dakle da ste analizirali podatke koji su već poznati, da li su svi ti podaci prikupljeni sa europskog tla, jer trenutno e, se ništa ne kontrolira izvan e- EU-a, a mi smo prema sudskoj presudi odgovorni do, za zašto životinja ne dođu do svog konačnog odredišta. Ako je to konačno odredište u Rusiji ili u Iraku, mi smo odgovorni da se poštuju standardi zaštite životinja. Stoga još jedno pitanje. Da li vaša analiza se temeljila isključivo na području Europske unije ili ste kontrolirali ono što se događa u trećim zemljama? Drugo pitanje, govorili ste o tome da najveći dio propusta 28% se odnosi na e, činjenicu da životinje nisu prikladne za prijevoz, nisu sposobne za prijevoz. Moram reći, to jest pitati, radi li se o pogrešnim odlukama pojedinaca, dakle da se utovaruju životinje koje nisu sposobne za prijevoz, da li su to odluke pojedinaca ili su to strukturalno pogrešne životinje, jer kako jedan kamion E, može biti naručen za prevoz životinja, a u njega ne stanu sve životinje. Vozač mora unaprijed znati koju vrstu životinja će prevoziti, goveda ili ovce. To mora znati unaprijed kako bi izabrao prikladno vozilo. Također što se tiče razine platforme za utovar životinja i to je nešto što se mora unaprijed odrediti. Također bih morala spomenuti nešto što ste zaključno spomenuli. Nevladine udruge su ostvarile poboljšanja što je žalostno da Europska unija mora ovisiti o nevladinim udrugama. Pohvalno je što ne to čine, ali to je dokaz propusta i manjkavosti Europske unije, ako se moramo sloniti na njih da, se ostvare poboljšanja, Nevladene udruge nam mogu pružiti potporu, ali ne smijemo se osloniti na njih i pouzdati isključivo na njih. Također je nešto osobno želim reći prethodni što to spomenuli vezano iz prethodno izvješće. Govori se o osnaživanju e, ruralnog razvoja. Zašto se ne provode klanja u ruralnom razvoju, u manjim klaonicama kako je to bilo u prošlosti? Zašto toliko koncentriramo klaonice i na taj način u ruralnom području gubimo radna mjesta, prazni se ruralno područje? Mnogi ljudi više ne znaju kako se to čini Zašto Europska unija neprestano se zalaže za koncentraciju umjesto da se daju prilike manjim klaonicama, manjim gospodarstvima? Moramo imati pravo, um, odredbu da se e, životinje smiju prevoziti samo tijekom četiri sati u jednom danu, odnosno osam sati tijekom dva dana i onda bismo prisilili da se usmrćivanje životinja e, e, događaju u ruralnom području. Dakle, moramo jednostavno pitati se da li je uopće svrhishodno to što radimo. La palabra, Hvala, Marija. Molim vas samo da se držite dodijeljenog vremena, ne dulje od dvije minute, jer inače nećemo imati dovoljno vremena. E, ispričavam se ako nisam dobro izgovorila vaše ime, gospođo. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Ja zapravo <laughs> nisam ni primijetila da je već moj red. Želim samo postaviti jedno otvoreno pitanje vašim govornicima. Hvala vam najljepša na izlaganjima. Istina je da je stvarni problem provedba. Provedba zakonodavstva u Europi. I doista je to problem koji moramo riješiti. Mi imamo na raspolaganju prikladno zakonodavstvo, ali isto tako moramo znati da imamo na raspolaganju prikladne sankcije. I kada govorimo o vozilima i u usklađenosti vozila, sasvim je jasno da je e, bitno imati dobro vozilo ako će se te životinje prevoziti 10 sati u njemu. A Nije mi jasno zašto ne koristimo druge načine ubijanja životinja, na primjer ubijanje životinja na poljoprivrednim gospodarstvima, jer sve životinje kao što su e, krave, svinje e, i druge moraju se prevoziti da bi došli do klaonica, pa mi nije jasno zašto se to ne može obaviti na samim poljoprivrednim gospodarstvima. Hvala, gospođa Hausenkan. Hvala. Mislim da je šteta što imate tako, što ste imali tako malo vremena za e, cijelu ovu procjenu i studiju. Želim vam se zahvaliti na jako dobro obavljenom poslu usprkos ograničenom vremenu s kojim ste raspolagali. Ispravite me ako grešim, ali vi ste se usredotočili posebice na dvije točke. Govorili ste o e, prikladnosti životinja i životinjama za ubijanje. Kada govorite o prikladnosti, ovdje imam jedno pitanje. Vi ste rekli da bismo trebali imati više kontrola na mjestu odredišta. Ja sam provela neko vrijeme u istočnoj Europi i razmatrala sam pitanje izvoza životinja izvan Europske unije i uvoza životinja u Europsku uniju i životinje bi katkad stizale iscrpljene jer su se prevozile u neprikladnim uvjetima, u pregrijanim prostorijama, jer čak i životinje koje vam djeluju sposobne za putovanje, nakon e, provedenih 10 sati u kamionu mogu biti potpuno iscrpljene. Dakle, i druge Nevladine organizacije su također e, dale primjere nepotpune primjene provedbe e, odredbi da ne postoji jednostavno ni kontrola na odredištu niti sustav sankcija. Dakle, na taj način se ne može ništa učiniti ukoliko dođe do nepoštivanja odredbi. Je li to nešto što ste i vi primijetili u vašem izvješću? A evo neću se čak ni doticati pitanja korupcije. Znamo da je to nešto što također postoji u Europi. To smo ponekad primijetili da na papiru je sve u redu, ali u praksi ne funkcionira kako treba. Hvala. Gospodin Hausling. Hvala lijepa na izvješću. Moramo se pitati, zašto je tako mnogo životinja prevozi u Europi? Djelomice to je zato što se životinje prevoze u svrhe klanja, jer su troškovi e, u jednoj klaonici nekoliko eura niži no u drugoj klaonici. E, to su okolnosti koje mi jednostavno ne možemo predvidjeti, čak i ako imamo iste uvjete što se tiče klanja životinja. To je jedan od glavnih razloga prijevoza životinja. Moramo se toga pitati zašto je to tako. A drugo pitanje ako države članice same nešto kontroliraju, ali zapravo ništa ne kontroliraju, kako onda možemo uopće išta uspoređivati? Dakle, stopa pogrešaka je nula, ali e, moramo ustvrditi da u nekim državama članicama uopće nema kontrole, nema nikakvog nadzora. Zašto komisija ništa od toga ne prati? Jer komisija bi morala zahtijevati određene standarde tijekom kontrola jer same države članice neće pisati loše izvješća same o sebi, to moramo isto tako jasno reći. Europska komisija bi trebala biti ta koja bi središnje provodila te kontrole. Također se postoji pitanje da ima premalo mogućnosti e, provođenja klanja na samom terenu, ali nadležna tijela e, tu stvara velike poteškoće e, što se tiče klanja na otvorenom postoje mnoge prepreke i uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se uopće tako nešto moglo dogoditi. Možda bismo tu trebali neke stvari izmijeniti kako bismo na samom gospodarstvu omogućili klanje životinja. I dajem riječ gospođi e, Dorher. Ako nevladine udruge se brinu za to da se standardi poboljšaju, to uistinu nije dobar znak za Europsku uniju i možda bismo trebali na više razine raspravljati o tim problemima. Mi kao zastupnici trebali bismo izvršiti pritisak da se nešto izmijeni prije ono što nevladine udruge reagiraju. Kakve mi mogućnosti imamo politički nešto promijeniti? A continuación tiene la palabra. Hvala najljepša. Gospodin Buda. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja sam dobio dosta mailova o ovom problemu, o prevozu životinja. Dobio sam dosta poruka jer javno mnjenje je zabrinuto za e, način na koji se prevoze životinje. I mislim da trebamo govoriti o dva različita pitanja. Najprije o životinjama koje se prevoze kako bi e, se izvozile ili uvozile e, radi reprodukcije, a posle toga imamo i problem životinja koje se prevoze u cilju ubijanja. Mislim da Europska komisija mora sasvim jasno riješiti ovo pitanje životinja koje se žive prevoze kako bi e, sudjelovale u programu reprodukcije. A kada ja kupim neku životinju iz bilo koje zemlje, iz zapadne Europe, na primjer, i uvezem je u Rumunsku i ja želim biti siguran da je ta životinja u savršenom stanju kada ulazi u moju zemlju. Hoću li koristiti tu životinju za dalju reprodukciju ili ne, to je drugo, drugo pitanje. A u, što se tiče životinja koje se prevoze kako bi se ubile u klaonici, mislim da moramo imati više kapaciteta za ubijanje tih životinja na licu mjesta, tamo gdje se te životinje uzgajaju. I mislim da e, je pozitivno i ovo što su rekle kolege, da bi to stvorilo nova radna mjesta i da je to novac koji bi išao onda regijama i tako dalje i tako dalje. To moramo imati na umu. Životinje moraju biti u dobrom stanju čak i kada se ubijaju i mislim da komisija ima kapacitet za potpisivanje sporazuma sa tim državama koje su zemlje odradišta, Na ponekad životinje dolaze iz Eh, Izraela ili sa Bliskog eh, istoka i oni žele imati jamstva da se ove životinje ubijaju po eh, vjerskim ritualima, a to su životinje koje nekada pređu na tisuće i tisuće kilometara. Kvaliteta mesa će također ovisiti o dobrim uvjetima prevoza tih životinja, tako da je to doista važno. Hvala. Agora, agora eh, Evo sad eh, mikrofon funkcionira. Hvala vam što ste mi dali riječ. Općenito govoreći, kada spominjemo prevoz, životinja. Mislim da smo već čuli to od više govornika, uključujući i izvjestitelja, određene detalje, pa ih neću ponavljati. Ja samo želim pitati da li vi u vašem izvješću pravite razliku između e, odgovornosti poljoprivrednika i odgovornosti prevoznika. Mislim da bi bilo dobro napraviti tu razliku kako bismo uspostavili odgovornost, jer ove dvije strane imaju različite interese. Iz perspektive poljoprivrednika, taj poljoprivrednik e, sigurno želi da životinja dođe do odredišta u dobrom stanju. I naravno oni su i privrženi tim e, životinjama koje su uzgajali. Tako da s jedne strane postoji ta privrženost, a s druge strane imate te e, hladnokrvne prevoznike koji samo prevoze životinje i žele da taj proizvod, kako ga nazivaju, dođe do odredišta. Dakle, prevoznici možda imaju drugačije interese. Tu se radi samo o prevozu paketa s točke A do točke B. Dakle, ne postoji ista privrženost prema toj životinji, što je i logično. Ali mislim da je ta razlika jako važna, pa se pitam jeste li ju vi napravili u vašem izvješću. Hvala, gospođa Magines. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala vam na ovom izlaganju. Što se tiče ovih životinja koje su povrijeđene, koje na primjer povrede nogu na eh, poljoprivrednom gospodarstvu, tu eh, to je važno i za poljoprivrednike koji na taj način gube životinju, pa se pitam e, je li u tom slučaju ta životinja označena kao neprikladna za pokretanje i da li onda postoji objekat na poljoprivrednom gospodarstvu gdje se ta životinja može ubiti ili ne. I ako ili se te životinje ipak prevoze i e, da e, u klaonici te životinje budu izdvojene od drugih i e, da se ubijaju na drugačiji način. Drugo, vi ste spomenuli Irsku u vašem izlaganju, rekli ste, spomenuli ste onih 16%. Mislim da niste spomenuli niti jednu drugu državu članicu. Ja dolazim iz Irske i znam da obavljamo dosta inspekcija, inspekcija koje su ozbiljne, pa se pitam, e, da li uspoređujemo e, doista iste stvari i zar ne bi i druge države članice imale istih onih 16% kada bi uspoređivali iste stvari u svakoj državi članici? Možda nam možete nešto više detalja o tome reći. Mi smo uvijek, odnosno ja sam uvijek govorila da je provedba problem u državama članicama. E, to je e, možda veći problem u nekim državama članicama, manji u e, drugima, ali u svakom slučaju provedba je ključna. A zatim problem su i velike klonice koje su sada norme, koje su postale standardi i znam da su manje klonice koje su postojale uglavnom zatvorene. Ponekad su lokalna tijela e, tražila zatvaranje zbog toga što je trebalo e, prilagoditi te manje klaonice novim standardima i za to su bila potrebna dodatna ulaganja i to jednostavno nije bilo isplativo. Pa se pita možemo li učiniti nešto po, tom pitanju. Hvala. Gospodin Kolombije. Da, hvala gospođo predsjedavajuća. Evo, najprije, ako želimo doista na učinkovit način riješiti problem dobrobiti životinja u tijekom prevoza, onda trebamo pomoći državama članicama koje bi trebale osnovati klaonice. Sada vidjet ćemo koje veličine i po kojim pravilima, ali mislim da bi to bilo najučinkovitije rješenje. Želim vas napomenuti da prevoz živih životinja e, se tiše i sanitarnih pitanja. Tu ću spomenuti epidemije, ptičje e, gripe, e, životinja, prevoz životinje između Mađarske, Italije. Znate da je ptičja gripa došla do Francuske upravo zahvaljujući ovom, e, odnosno zbog prevoza i da također se ne uzima u obzir i cijepljenje e, goveda protiv također jedne gripe iz Katara. I e, tu dolazimo do zatvaranja određenih tržišta za izvoz prema trećim e, zemljama, upravo iz ovih razloga. A komisija kako smo vidjeli u ovom izvješću, govori o slobodnoj trgovini kako bi nametnula proizvodima iz trećih e, zemalja pravila e, Europske unije, ali takvo stajalište sustavno penalizira proizvođače Europske unije i nameće im nekonkurentnu trgovinu sa e, trećim zemljama i mislim da e, su to odredbe koje bi trebale biti ne samo pravno obvezujuće za europske e, uzgajivače, već isto tako i one iz trećih zemalja koji žele poslije poslati životinje na naše tržište. Hvala lijepo i posljednje javljanje. Gospodin Flanagan. Uh, Hvala lijepo. Ovo je bila vrlo zanimljiva prezentacija. Samo bih se želio nadovezati e, na ono što je rekao e, kolegica Nojčela o manjim klaonicama, a to se nadovezala i zastupnicama GENES. Čini se da su neke klaonice ograničene, odnosno ili ako, ako nisu i eliminirane. Mi e, u Irskoj Sljedeće, imamo e, sustav e, gdje male pivnice da bi preživjele su manje oporezovane. kada sam prvi put čuo za taj sustav, Netko mi je iz komisije, odnosno rekli su mi kako to ne može funkcionirati, međutim to funkcionira. I kao rezultat toga, vrlo vjerojatno, po prvi puta u Irskoj mi imamo male pivovare. E, zašto nešto slično ne bismo učinili sa klaonicama, to je ako oni imaju određeni promet iznad određenog praga, iako imaju količinu, dakle ako, ako se bave određenom količinom uzgoja, odnosno klaonice ubijaju određenu količinu životinja, onda bi se na njih primjenjivali određeni porezi. E, dakle, mi smo u Irskoj učinili sa pivovarama i siguran sam da se sličan porezni sustav može primjenjivati i na govedinu i druge životinje. Hvala lijepo. Sada ću dati riječ predstavniku komisije. Predstavnice komisije, gospođa Remirez iz um, DG Sante. Hvala lijepo, predsjednice. Mi pozdravljamo i istraživanje uh, i izvješće parlamenta. Mi se slažemo sa većinom onoga što je u njemu izneseno, budući uh, da se uh, temelje na podacima kojima Europska komisija već raspolaže. Glavni problem na koji ukazuje ovo izvješće, to je problem koji komisija jako dobro već poznaje kao i glavni dionici. Ali mislim da i države članice i komisija traže rješenje za neka od tih problema. Na primjer, što se tiče izvoza životinja, i što se tiče problema temperature, jer to je jedno eh, od, pitanja koje je izvješće naglasilo, dakle neke države članice su zabranile izvoz živih eh, životinja na jug Europe. To se provelo na način da su nadležna, nadležna tijela odlučila pokrenuti tu inicijativu i e, zabraniti e, prijevoz životinja ako je temperatura iznad 30 stupnjeva stupnjeva. To su učinile Irska, Francuska, Austrija, Nizozemska. Sve su to zemlje koje su ograničile izvoz. Također, kao što su zastupnici u parlamentu rekli, nije uvijek lako naći rješenja, ali države članice moraju pronaći vlastita rješenja, zato što ipak ovdje treba uzeti u obzir da se subsidijarnost primjenjuje u ovom području. Dakle, komisija nešto može učiniti i nešto može nametnuti, ali mi nemamo ovlasti da nametnemo neke mjere koje bi države članice same mogle poduzeti. Evo, zahvaljujemo na izvješću i e, veselimo se izvješću parlamenta koje će proizići iz ovog izvješća. I pratit ćemo naravno vrlo pomno sve rasprave koje se vode po tom pitanju. Hvala lijepo komisiji, gospođi Ramirez. I Zahvaljujemo na ovom javljanju. I zaključno dat ću riječ gospodinu Baltusenu da mu da odgovori na pitanja koje su postavljene. Kao što vidite, vaše je izvješće izazvalo velike interes i naravno moramo vam eh, čestitati na toj studiji. Budući da su pitanja bila mnogobrojna, znam da neće biti lako dati odgovor, ali molim vas e, da se pokušate ograničiti na pet minuta. Molim vas, nemojte me strijeljati pogledima. Znam da je jako kompliciran odgovoriti na sva ova pitanja u tako malo vremena, ali vjerujem, a to jest nažalost to je vrijeme koje imamo na raspolaganju. Gospodine Baltusan, izvolite. Hvala lijepo. Hvala vam što ste mi dali pet minuta da odgovorim na sva ova pitanja. Prva stvar koju sam želio reći vezano za klaonice, male ili velike klaonice. Naime, prijevoz životinja nije nešto što uzrukuju male ili velike klaonice. Mnoge životinje prevoze se recimo iz Nizozemske u Njemačku radi klanja. I te životinje putuju samo sat ili dva sata. A ako pogledate Belgiju i Nizozemsku, otprilike je ista je udaljenost. Dakle, postoji jako puno prijevoza koji je zapravo kratak prijevoz na kratke udaljenosti. Zašto se, prevoze životinje, zašto se životinje prevoze u drugu zemlju radi klanja? Zato što ondje klanja jeftinije. To je također i odgovor na jedno od pitanja koje je bilo postavljene. Zašto se tako puno životinja prevozi? To je također povezano s razlikama između područja u Europi, odnosno razlikama između proizvodnje i potrošnje u nekim dijelovima Europe e, konzumira se, odnosno troši se više mesa. A postoje područja u kojima se više mesa proizvodi i u tom slučaju imamo prijevoz iz jedne regije u drugu ili životinja ili mesa. E, pročitao sam više publikacija u kojima stoji da je prijevoz mesa jeftiniji od prijevoza životinja. No, u nekim slučajevima ljudima je draže dobiti žive životinje. Dakle, životinje se prevoze iz jednog područja Europe, iz tih razloga, u drugo područje Europe. Onda sam pročitao još jednu publikaciju koja kaže da se ovčetina iz e, Mađarske e, prevozi u Italiju, zato što jednostavno u Italiji više ne postoje klonice koje bi usmrčivale ovce, dakle prevozi se meso. Ako pogledamo opcije, Ako se pozabavimo pitanjem zdravlja životinja i prikladnosti za e, prijevoz, ovdje se zapravo najčešće radi o e, životinjama za reprodukciju, kao što su krmače ili koke e, ili krave i one su na kraju svog proizvodnog produkcijskog ciklusa. I naravno da nije optimalno takve životinje prevoziti. No i takve se životinje treba prevesti. I velika se rasprava vodi vezano za pitanje što s tim životinjama učiniti ako one nisu u potpunosti zdrave i spremne za prijevoz. Jedina opcija koja je na raspolaganju u ovom trenutku jest usmrtiti tu životinju na poljoprivrednom gospodarstvu i zatim je prevesti. Dakle, to su opcije. Ja nemam idealno rješenje u ovom trenutku. Ne znam što bi trebalo učiniti. Dakle, imamo nekoliko opcija. Možete, tri opcije. Možete ih ubiti i uništiti. Možete ih usmrtiti u određenim uvjetima. Recimo, možete iskoristiti meso za ljudsku potrošnju. Ili pak možete dati dozvolu za prijevoz tih životinja u neke klaonice koje se nalaze drugdje i onda se ondje te životinje usmrćuju, a zatim se to meso stavlja na raspolaganje za ljudsku potrošnju. Za sve ove opcije postoje naravno plusevi i minusevi. Mi smo razmotrili sve dobre i loše strane, ali još uvijek ne možemo ponuditi idealno rješenje. Također smo imali pitanja o državama članicama. Naime, u više navrata sam rekao da postoji jako puno razlika među državama članicama. U svakom slučaju pravni sustavi se razlikuju, a i njihova realnost, odnosno prakse, zatim realnost vezana za ne za nepoštivanje propisa vezano za kazne. Dakle, te razlike su prisutne i ostrče prisutne. Nismo činili razliku između različitih dionika, zato što nemamo informacije o tome Dakle, veterinare, prijevoznike, poljoprivrednike, nismo radili razliku između njih u sklopu ovog istraživanja. Što se tiče javnog mjenja, dakle, među javnosti kola jako puno priča o ružnim stvarima koje se događaju kad je riječ o prijevozu živih životinja. Ali imamo i dobrih primjera. Na primjer, ako pogledate neke ekstremne okolnosti, na primjer prijevoz od Bugarske do Turske, možete zapravo vidjeti da u prijevozu između Bugarske i Turske nema toliko puno primjera nepoštivanja propisa. Uvjeti jesu loši. Iako se čini da je sve u redu, one moraju ponekad čekati šest sati. To nije dobro, ali tako je kako je. Što se tiče dobrobiti životinja, time se nismo bavili u ovom istraživanju. Ne znam koliki je rizik. Naravno da rizik postoji. Ako prevozite životinje unutar određene države članice ili između više njih, naravno da postoji rizika zaraze, bolestima, ali nemam uopće pojma o o tome koliko je taj rizik veliki. Meni je drago da smo uspjeli u izvješće, u izvješće unijeti informacije kojima komisija već raspolaže i čini se da smo to učinili na dobar način, baš kao što smo malo prije to čuli. Što se pak tiče rješenja vezana za sporazume, Naime, u Nizozemskoj su u tom području otišli još dalje. Rekli su da ako je temperatura iznad 30 stupnjeva, onda se jednostavno ništa zapravo od prijevoza. Drugim riječima, u srpnju i kolovozu e, nema, ne dopušta se prijevoz prema Turskoj. Dakle, Nizozemska je otišla i dalje e, od toga što e, nameće postojeća, postojeća uredba. I mislim da je to dobar primjer koji bi i druge države članice mogle slijediti. Toliko od mene. Hvala vam. Hvala, gospodine Baltusen. Znam da ste se potrudili odgovoriti na sva pitanja koje su vam postavljena. Ova rasprava je očito uzbunila duhove. E, hvala vam, gospodine Baltusen, na ovom istraživanju, na ovoj studiji koja je doista jako zanimljiva i koja će nam pomoći u budućim raspravama. Svako, u svakom slučaju trebamo se osloniti na, vaše, na vašu studiju i u procjeni našeg izvješća. Sada prelazimo na točku 8 dnevnog reda. Dakle, radi se o trećoj točki dnevnog reda danas koja se bavi dobrobiti životinje. Dakle, na osmoj točki dnevnog reda smo. 1-2005, tras la presentación... Dakle, primjena uredbe 1 kroz 2005, dakle nakon prezentacije ove studije, Sada je došao trenutak da damo riječ e, kolegi Dormanu iz ECR-a. On će nam e, predstaviti e, svoj, nacrt izvješća, a riječ, je o provedbi ove vrlo kompleksne tematike, a to je zaštita životinja u prijenosu unutar Europske unije i izvan granica Europske unije. Što se tiče same procedure, želim vas samo podsjetiti da odbor Envi i odbor Tran su također uključeni u rad na ovom dosjeu, odnosno imamo zajedničke i dijeljene nadležnosti e, što se tiče ovog izvješća o provedbi. Dakle, neću više duljiti. Gospodinu Dormanu dajem riječ da predstavi svoje izvješće. Øh, Hvala lijepo. Hvala vam što ste me pozvali danas poslijepodne da vam predstavim svoje izvješće. Ja sam nedavno imao operaciju na grlu, zato ću biti veoma kratak i na tome se unaprijed ispričavam, ali moj glas jednostavno ne može e, izdržati e, predugi govor. E, dakle, ovaj se, ovo se izvješće temelji na čitavom nizu elementa, elemenata. Moj, moj tim je došao do razloga do, do zaključka da je izvješće o kontroli na kamionima koje dolaze u različite zemlje komplicirano. Naime, u nekim zemljama imamo i tisuće i tisuće inspekcija, u nekim zemljama se inspekcije gotovo i ne provode. I upravo zato, zbog tih elemenata je jako teško doći do zaključka vezano za pitanje je li provedba ovog zakonskog akta zadovoljavajuća ili nije. Sud je također došao do istog zaključka revizorske suda i komisija se također složila prije nekoliko tjedana. Ono što nam je potrebno jest harmonizirati prikupljanje podataka kako bismo imali bolju sliku o provedbi Uredbe 1 kroz 2005. Dakle, potrebno nam je nešto što će biti harmonizirano. Kada sam radio na ovom izvješću, čuo sam mnoge kako se protive izvozu živih životinja u treće, zemlje, u treće Ja sam bio na bugarsko-turskoj granici, bugarskoj i turskoj granici, vidio sam životinje koje su se našle na ničijoj zemlji. Tamo su stajale i po šest sati. To nije dobro. E, znamo također da se u trećim zemljama jako loše postupa sa životinjama i sud je i sam rekao da su države članice Europske unije odgovorne za dobrobit ovih životinja, čak i kada prelaze u treće zemlje, na primjer kada odlaze u Tursku, Egipat ili Maroko. Stoga smatram da bismo trebali zaustaviti prijevoz živih životinja u te zemlje. Također smatram da bismo trebali skratiti vrijeme prijevoza živih životinja. To naravno neće biti lako, ali ako malo bolje e, razmislimo o svojim metodama klanja, to bi bilo to je moguće. Također pozivamo komisiju da razmotri kako bismo mogli organizirati da se životinje usmrćuju bliže samom mjestu porijekla, recimo na poljoprivrednom gospodarstvu ili pak u lokalnim klaonicama. Tehnologija, kao što, su one koje imamo danas, omogućava da se prenose trupla. Dakle, to je puno lakše. Kao što rekoh, glas mi nije na rezini, zato ne mogu puno dulje govoriti. Ja se nadam da razumijete moju situaciju. I veselim se vašim komentarima i budućoj suradnji na ovom izvješću. Hvala. Hvala lijepo gospodine Dorman. Ništa se vi ne brinite. Naime, ova tema je već jako dobro predstavljena. Sve kolege imaju pred sobom vaše izvješće i zacijelo su jako dobro već o njemu obavješteni. Sada ću dati riječ e, izvjestitelju u Sjeni iz EPP-a. Gospođa Ribero. Problema con Čini se da imamo problema sa mikrofonom. Dobar dan svima, hvala. Željela bih zahvaliti izvjestitelju na predstavljanju ovog rada. Mislim da je ovo vrlo emotivno pitanje. Tek nekoliko mjeseci do europskih izbora mi smo jako zabrinuti za mišljenje javnosti i kako bismo mogli zaštititi životinje. Poljoprivrednici proizvođači u Europi su vrlo često oni koji ne, koji, koji ne žele da njihove životinje pate. E, poljoprivrednici razumiju svoje životinje, imaju blizak odnos s njima, te bih ja željela da imamo uravnoteženiji dokument. Europska unija bi trebala biti predvodnica zaštite životinja u cijelom svijetu. Naravno da postoji prostor za poboljšanje, ali možemo reći da je Europska unija svijetli primjer za ostatak planeta. Imamo odličnu direktivu unatoč njenim manjkovistima, nju je potrebno dodatno osnažiti. Moramo pomno pratiti njenu provedbu. Kada kažem provedbu, naravno da mislim i na nadzor provedbe, kaznene mjere koje se izriču e, i one moraju imati intenzivniji odvraćajući učinak jer moramo spriječiti da se ponavljaju nepristano isti prekršaj ili se radi o subjektima koji neprestano čine iste povrede. Ako se bolesna životinja prevozi, ne znači da je cijeli sustav prijevoza pogrešan. Ne možemo zabraniti u cijelosti prijevoz životinja. Ako sve to pogledamo sa gledišta dobrobiti životinja, imamo dvostruke standarde, jer ako ćemo istinu reći da ne želimo da, da ne želimo da ljudi pogibaju na autocestama, onda bismo trebali zabraniti i njihov prijevoz autocestama. No, uvjeti zaštite životinja trebaju biti bolji u mnogim klaonicama i u mnogim gospodarstvima. Trebali bismo imati bolju prekograničnu suradnju i bolju suradnju između EU-a i uvoznika i izvoznika iz trećih zemalja moramo se pobrinuti i provjeriti jesu li životinje stigle zdrave i u dobrom stanju na odredište. Moramo bolje razmjenjivati informacije i mišljenja između EU-a na razini država članica, između EU-a i trećih članica i moramo znati točno koje su odredišta pojedinih vozila i ciljevi pojedinih životinja kako bismo izbjegli nepotrebno administrativno opterećenje na samoj granici. U prvom planu mora biti dobro životinja. Ne bismo smjeli preopterećivati naše poljoprivrednike prekomjernom birokracijom i prekomjernim uvjetima. Ne možemo određivati strože zahtjeve za životinje no što činimo kod ljudi. Naravno, moramo imati dobrobit životinja, no željela bih vidjeti i izvješće u kojem se opisuju poljoprivrednici kao oni koji su u najboljoj poziciji da se brinu za dobrobit životinja. Hvala, gospođo Ribero. Molim vas, poštujte ograničenje od dvije minute. Za Aldi, gospodin Hojhman. Hvala lijepo, govorit ću u ime gospodina Frederika Falea, koji danas nije mogao doći. On, ja ću pročitati njegovo izvješće. Prije svega on bi želio zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu, na ovom izvješću koji izvješće ističe neka najvažnija pitanja vezana uz učinkovitu provedbu ove uredbe. Mi to znamo jer kao što se tiče zakonodavstva dobrobiti životinja uvijek postoje problemi u smislu sukladnosti u članicama. To je potvrđeno u izvješću Revizorskog suda koje je nedavno objavljeno. Komisija tvrdi da sukladnost na području E, prijevoza životinja je 97%, no slike i evidencija nevladinih udruga pokazuju da je situacija drugačija. Mi žalimo da je izvješće o ocjeni provedbe otvorilo više pitanja na što je dalo odgovore. Nije ušlo u pojedinosti u smislu razine sukladnosti u državama članicama i putovanja u treće zemlje, kao što je EFSA potvrdila u svom znanstvenom mišljenju iz 2011. godine postoje neki aspekti pojašnjenja uredbe koji, će, koji bi dokazali, koji bi se pobrinuli da se odredbe bolje poštuju ako imamo E, GPS sustave u kamionima koji bismo mogli nadzirati stvarno vrijeme putovanja, tada bismo mogli brže ustvrditi nesukladnosti. Također, dnevnici putovanja se moraju objavljivati, obzirom da postoji veliki interes javnosti za to pitanje. Nadalje, bolje inspekcije prije polaska kojima bi se potvrdilo da su životinje prikladne za prijevoz, te također treba pojasniti što to znači. U znanstvenom mišljenju EFSE se spominje činjenica da neke odredbe su formulirane previše nejasno. Potrebno ih je dodatno pojasniti, potrebno osigurati dovoljno prostora za previše životinja. Također, obuka vozača je vrlo bitna kako bi se osiguralo da imamo učinkoviti prijatelj životinja i moraju se izricati, izricati djelotvorne kaznene mjere. Mi pozivamo komisiju da usvoji mjere kojima bi se bolje pratila provedba ove uredbe. E, mi podržavamo znanstvenu podlogu u ovom izvješću. EFSA je potvrdila da nema znanstvenih podataka koji bi potvrdili da bi kraća vremena putovanja rezultirala boljom zaštitom životinja. Stoga ćemo se mi odlučiti na sukladnost sa postojećim odredbama i učinkovitim kaznama za nesukladnost. Hvala. Izvjestitelju Sjeni, gospođa Hazaman. Hvala. želela bih zahvaliti gospodinu Dorbanu na njegovom izvješću. Šteta je da odbor Agri nije zapravo organizirao posjete i saslušanja. Zahvaljujemo gospodinu Dorbanu to što je to napravio i organizirao je saslušanje i što je otišao u Tursku, kako bi se vlastitim očima uvjerio što se događa sa životima nakon što prijeđu granice EU-a. Poput kolega i ja sam posjetila vanjske granice EU-a kako bih vidjela što se događa sa životinjama na granici. Vidjela sam što se događa u Hrvatskoj i drugdje. Hrvatska bi trebala biti Europska unija. Dakle, imamo plovila koja su nakrcana mladim e, govedima, kravama i bikovima. Mi smo vidjeli mnoga vozila i u svima njima je temperatura bila previsoka, životinje su bile ozlijeđene, bolesne, nije bilo veterinara, vrućina je bila e, nepodnošljiva i bilo je vrlo jasno da se štiti industrija, a najgore što sam vidjela i što sam vidjela prvi puta 90. na televiziji, ponovno u Hrvatskoj vidjela sam da jedan mladi bik koji je pao između kopna i plovila i vuklo ga se na plovilo tako što su mu se pričvrstile prednje noge. Nakon toga su mu se dali električni šokovi kako bi se mogao micati jer nije mogao stati na svoje noge. Nijedna prijava nije bila podnesena i to je nešto što se događa danas u Europi. Mi smo čuli i vidjeli da ima sve manje manje provjera, inspekcija u kontekstu prijevoza životinja. Sve to se spominje, ali mislim da su da je tekst trebao biti snažniji. Molim vas, završite. Prijevoz živih životinja u zemlje izvan EU-a svi tvrde da je vrlo važno da životinje dođu u dobrom stanju ako stignu žive, to bi bilo već u redu. E, mnogi životinje gotovo da i nisu žive. Svi vi koji želite vidjeti što se događa, preporučujem vam DVD koji je prikazan na njemačkoj televiziji prošli tjedan, ako imate hrabrosti pogledati ga. Tri minute, možete li malo zaključiti? Uistinu moramo zaustaviti prijevoz izvan granica EU-a. Više klanica neće riješiti problem, ima samo jedno rješenje ako želimo poboljšati dobrobit životinja moramo imati manje životinja izvjestitelj sjeni zelene gospodin Pancen je ovdje pa dajem riječ gospodinu Hojslinku. Mi zapravo neprestano ponavljamo ono što su već rekli prethodni govornici. Da li imamo uopće dobro zakonodavstvo? U svakom slučaju naši zakoni su bolji no što je to slučaj u drugim zemljama, ali to nam ništa ne vrijedi ako ne nadziremo i ne kontroliramo provedbu tih zakona. To je ključni problem. E, mi spominjemo probleme, ali ne možemo ih riješiti samo time što ih spominjemo. To smo već nekoliko puta napravili. Podsjećam vas da imamo jedan milijun potpisa i mislimo da smo time riješili temu i tražimo od komisije da ona nešto izmijeni. Mi smo suzakonodavci i mi trebamo nešto izmijeniti. Moramo odrediti europski okvir za kontrole i nakon toga izricati kaznene mjere. Ja sam vidio izvješća u kojima se samo problemi opisuju, ali ništa se ne mijenja. Što se tiče vremenskog ograničenja prijevoza, e, životinje ako se u prikladnom vremenu prevoze, tu ima mnogo manevarskog prostora, pitanje je zašto se uopće životinje prevoze. Može se dogoditi da ih se prevozi kroz polovicu Europe zato što su troškovi klanja u drugim zemljama niži, no i to moramo sprije, i tu ne možemo intervenirati. Treba nam, treba nam više klaonica na regionalnoj razini, više postrojenje pogona e, na samom terenu kako bi se tamo e, mogla obavljati klanja. I lokalna razina bi trebala se pobrinuti da te klaonice mogu preživjeti. Uvjeti za prijevoz je nešto što također moramo razmotriti Mnogi prijevozi nisu u redu zato što se ne poštuju propisi, stoga nam trebaju bolji propisi. Postoje izvješća da u teoriji, na primjer u kamionu postoji spremnik za vodu, ali životinje ne mogu doprijeti do njega. Dakle, moramo vidjeti kakvi su pojedinačni uvjeti. Gospodine Hojsling, molim vas, zaključite. Ne radi se samo o tome da smo mi fundamentalisti, već se radi o tome da Europska unija mora ozbiljno shvatiti svoje vlastito zakonodavstvo, kontrolirati provedbu svojih zakona. Ja ću podnijeti određene amandmane. Hvala. Hvala, zastupnik Müller. Srdačna hvala. Ja bih željela zahvaliti izvjestitelju na dobroj podlozi za izvješće. E, točka G je vrlo bitna. Također 23 e, 29. Naime, radi se o tome da se životinje ne bi trebale prevoziti u trećoj zemlji. Moramo razlikovati životinje za klanje i životinje za uzgoj i mislim da komisija sve podostavljuje time što kaže mi nadziremo e, što se događa u zemljama izvoza i mi njih, i njih uključujemo. E, mislimo da je ovo izvješće bio jasan signal za sve nas da moramo napraviti više. Radi se o prijevozi, o kontrolama, o sankcijama i radi se o tome da dopuštamo e, vjerska klanja isključivo putem omamljivanja i moramo sklapati sporazume sa trećim zemljama i to bi trebalo biti dijelom ovog izvješća kako bismo ograničili patnju životinja i ja oštro odbacujem da je poljoprivrednicima svejedno što se događa sa životinjama. Treba nam više klaonica, naravno, ali svi uvjeti moraju biti zajednički ispunjeni i u tom smislu mislim da sa ovim izvješćem idemo u pravom smjeru u smjeru zaštite životinja. Hvala, zastupnik Panasote. Hvala lijepa. Studija parlamenta i izvješće Revizorskog suda su pokazali da samo redovnim kontrolama će se uredba provoditi ispravno i najbolja najbolje prakse, najbolje iskustvo se mora razmjenjivati, suradnja se mora poboljšati. Ne želimo dopustiti ugrožavanje dobrobiti životinja, ne želimo narušavati tržišno natjecanje proizvođača u Europskoj uniji i njihovu konkurentnost. Ne slažem se s svime što piše u izvješću posebice dvije posljednje preporuke ne mogu poduprijeti. Izravna potpora ne može se vezati uz pridržavanje uvjeta držanja životinja. Ako dođe do manjeg prekršaja, manje nepravilnosti, to se pretvara u veliki problem. A što se tiče kontrola, e, ne bismo smjeli stvarati posebnu grupu. Poštivanje zaštite životinja nešto što se mora provjeravati na unutarnjem tržištu EU-a i to kod životinja koje se uvoze i e, mi ćemo podnijeti amandmane bi, kako bismo mogli upravo to isposlovati. Hvala lijepa. I posljednje, E, zapravo dva javljanja za riječi imamo, gospođa Frau Birik i gospođa Maginis. I nakon toga ćemo zaključiti. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Vratit ću se na ono što je upravo sada bilo rečeno. E, da bi se klanja trebalo obavljati u najbližim klaonicama. To nije prihvatljivo. Poljoprivrednik mora, može sam izabrati u koju klaonicu će poslati svoje životinje, jer jedna klaonica će možda platiti više ili manje. to ne bi smjelo biti odlučujući kriterij, već se mora raditi e, puno je važniji način na koji prevozite životinje. Dakle, da li, i zato postoje propisi, da li se poštuju ti propisi, zato postoje provjere. Postoji li inspekcija koja pregledava kamione. To je najbitnije, ne toliko vrijeme prijevoza. Kada šaljemo životinje daleko, moramo razlikovati što se događa sa životinjama za uzgoj. Ne, ne trebamo sve imati u istoj kategoriji. Mi govorimo o stvarima koje nisu dobre, no ima mnogo stvari koje jesu dobre. klanje životinja na gospodarstvu. E, to je nešto moramo razmisliti što ćemo napraviti ponekad e, su te životinje u redu. Gospođa Magines. Mi govorimo o jednom problemu koji nije toliko bitan jer zapravo mi imamo u većini slučajeva poštivanje standarda prijevoza životinja, no tamo gdje se pojavljuju problemi to moramo riješiti. Zahvaljujem izvjestitelju. Moramo pogledati tablicu broj 2 u ovoj studiji koju smo upravo čuli vezano uz broj inspekcija i prekršaja. Jedna država članica više od 4 milijun inspekcija je provedeno i ni, ni jedan prekršaj. U drugim situacijama je bilo slično, a u nekim drugim zemljama uopće nisu bile nikakve inspekcije. E, mislim da bismo mogli objaviti ovu tablicu i to govori samo za sebe. Moramo razmisliti o onome što se ne događa u nekim zemljama. Hvala. Želi li komisija reagirati? Gospodin Ramirez, izvolite. Gospođa Ramirez, zahvaljujem. Komisija bi željela zahvaliti parlamentu na izvješću. Mi ćemo pričekati završno izvješće, jer čini se da će biti mnogo amandmana, pa ćemo pogledati završno izvješće i preporuke. Što se tiče nekih od pitanja koja su ovdje bila spomenuta, komisija mijenja sustav izvješćivanja za prijevoz stupaju na snagu nove službene kontrole za hranu i hranu za životinje. E, sustav izvješćivanja država članica za komisiju će se izmijeniti. Trenutno pregovaramo sa državama članicama. Željeli bismo e, da komisija će na temelju podataka koji nam se pošalju moći procijeniti učinkovitost sustava prijevoza životinja. Što se tiče GPS preporuke, to već postoji. Svi kamioni, sva vozila koja prevoze životinje imaju sustav GPS-a, no međutim tehnologije između država članica i različitih poduzeća nisu kompatibilne. Države članice pokušavaju to riješiti, ali dakle to je nešto što postoji, ali se ne koristi. Što se tiče pokazatelja, uistinu postoji potreba da se ustanove pokazatelji za kontrolu prijevoza životinja. Želi bismo istaknuti da izvješće parlamenta je samo obuhvatilo 9% sveukupnog prijevoza životinja. Dakle, većina prijevoza se odvija unutar EU-a. Komisija smisli da većina prevoza se odvija na ispravan način. Mi ćemo, nažalost, uvijek imati ružne slike jer se milijuni, milijuni životinja prevoze svakog dana, svakog sata i vrlo je teško e, pobrinuti se da neće biti nikakvih nepravilnosti niti loših slika koje se mogu koristiti za određeni učinak, no mi se slažemo da postoji problem i uviđamo da je najveći problem prevoz životinja na kraju proizvodnje, kao što je već bilo istaknuto u izvješću, Također, drugi rizik su mlade životinje i još jedna točka je da prijevoz životinja e, tijekom visokih temperatura životinja koje se izvoze. Komisija radi na ova tri područja i dalje će surađivati sa državama članicama. Hvala najljepša. Sada Predajem riječ gospodinu Dormanu koji će zaključiti raspravu. Hvala. Mislim da nam je ova rasprava sasvim jasno pokazala da postoji potreba za e, ovakvom raspravom i da postoje ogromne razlike u državama članicama glede prevoza životinja. Stoga smatram da bismo svi trebali prihvatiti i činjenicu da imamo na raspolaganju i nove tehnologije. Kada govorimo o prikladnosti životinja za putovanje, tu govorimo o procjenama koju obavljaju ljudi, a ta procjena ovisi o objektivnosti te osobe. A onda govorimo i o usklađivanju s pravilima. Ja vidim ogromne razlike po pitanju usklađivanja, po pitanju sankcija u slučaju nepoštivanja odredbi i pitam se može li se zakonodavstvo poboljšati. Mislim da može i mi Mislim da se svi možemo složiti da želimo na raspolaganju imati najbolje moguće zakonodavstvo koje će štititi e, životinje i koje će nam omogućiti da se na prikladan način postupa prema životinjama koje se po posljednji put u životu prevoze na određeno odredište. Naravno, e, trebamo napraviti razliku između životinja koje se prevoze u cilju usmrćivanja i e, onih koji se prevoze u cilju reprodukcije. Ali u svakom slučaju mislim da i jedna i druga vrsta zaslužuju prikladne načine prevoza. Hvala najljepša gospodine Dorman. E, sada, što se tiče našeg rokova, rok za podnoženje amandmana je 7. prosinca u 1 sat. 21.1. E, će se usvojiti, ovo izvješće, a na plenarnom zasjedanju je predviđeno za veljaču naredne godine. Sada možemo prijeći na točku broj 9. Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. izvjestitelj za ovo važno izvješće koje je važno za cijeli jedan sektor, a važno je i za sve trgovačke prakse, je gospodin Paolo De Castro i on će nam reći kako se odvijaju pregovori. Možda bih e, vam mogla ukratko sažeti e, kakva je trenutačna situacija. Odbor Agri je odlučio otvoriti pregovore i to je najavljeno na plenarnom zasjedanju 22. listopada i odobreno velikom većinom 25. listopada. Koliko sam shvatila i pregovarački tim Agrija i austrijsko predsjedništvo su izrazili želju da ubrzaju rokove za pregovore kako bi se do sporazuma došlo do kraja ove godine. Do sad su održana tri sastanka trijaloga a četvrti i vjerojatno najvažniji trijalog je zakazan za večer 6.12. Možda će nam gospodin De Castro moći nešto više o tome reći. I rečeno mi je da e, će i povjerenik Hogan biti prisutan na tom četvrtom trijalogu i nadamo se da bi na tom četvrtom trijalogu se moglo doći do konačnog sporazuma. E, ali ako do toga ne dođe, onda je predviđeno održavanje i petog trijaloga e, za 12.12. 12. za vrijeme plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta. Bez daljnjeg e, odlaganja predajem riječ gospodinu De Castru. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Kao što ste i vi rekli, na plenarnoj sjednici smo dobili mandat za pregovore 25. listopada. Odmah smo počeli sa radom i e, kao što svi izvjestitelji u Sjeni to znaju, imali smo vrlo intenzivan program. Imali smo do sad tri trijaloga, kao što ste vi to i rekli, a četvrti trijalog će se održati u četvrtak 6.12. Mi smo doista iskazali e, veliku fleksibilnost za vrijeme ovih e, trijaloga. E, uspjeli smo pronaći zajedničko tlo za velik broj važnih pitanja sa austrijskim predsjedništvom, dakle za poljoprivredne proizvode, ne samo za prehrambene proizvode, što znači da se tu uključuje i pamuk, hrana za životinje, a Također smo postigli i značajan politički dogovor po pitanju kupnje izvan Europske unije postoji zabrana korištenja osjetljivih informacija kao i obvezatno produljenje pisanih sporazuma od strane dobavljača. Dogovorili smo se i o pitanju zabrane e, uključivanja e, troškova koji nisu prethodno dogovoreni, e, zabrana uključivanja posredničkih troškova i slično. Austrijsko predsjedništvo je najavilo da organizacije proizvođača e, imaju također e, pravo reći što o tome misle, kao i predstavnici nevladinih organizacija. Mislim da je važno napomenuti da postoji e, mogućnost za dobavljača da odluči kojem nadležnom tijelu se želi okrenuti ako se želi žaliti na distributera. Dakle, postoje određeni minimalni zahtjevi koji se nameću za nadležna tijela država članica kako bi svi radili i postupali po istim e, načelima. U određenim slučajevima već postoje neka zakonodavstva koja su se pokazala neučinkovitim i moram reći da što se tiče svih ovih pitanja vrlo smo blizu dogovora. E, postoji i problem medijacijskih tijela i problem jačanja suradnje među svim e, nadležnim nacionalnim tijelima. Dakle, dosta točaka parlamenta je prihvaćeno od strane komisije, ali postoje određena otvorena pitanja E, za koja još nismo postigli dogovor, naročito neka pitanja koja se smatraju jako važnim, kao što je mogućnost proširenja područja primjene direktive na sve e, dobavljače. jer postoji jedno načelo kojeg se mi držimo, a to je da ono što nije pravedno je nepravedno i ono što nije E, uravnoteženo je neuravnoteženo. Dakle, toga ćemo se i dalje držati. E, smatramo ako neka praksa nije poštena, onda je nepoštena bez obzira na to koga se to tiče. Očekujemo još e, jednu dozu fleksibilnosti od austrijskog predsjedništva i iskreno se nadam da ćemo u četvrtak postići dosta toga, ali u svakom slučaju za sad se nadamo da će predsjedništvo i komisija učiniti ono što je u njihovoj moći kako bismo došli do zajedničkog stajališta kako bismo dakle došli do dogovora, definitivnog dogovora. Jer otprilike 400 glasova, 420 glasova je odobrilo naš mandat na plenarnom zasjedanju. Samo sam to htio, još napomenuti. Hvala najljepša. Paolo. Nadam se da će se ovi pregovori završiti što je prije moguće. Mi ćemo sada dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije gospođa Magines. Hvala najljepša e, gospođo predsjedavajuća i hvala gospodinu De Castro. Neću ponavljati ovo što je on sada rekao, ja ću govoriti samo kratko. Mislim da ćemo imati dosta toga još e, za obaviti u četvrtak e, i vi ste rekli da se nadate da ćemo postići sporazum, ali ja nisam sigurna da hoćemo. Želim napomenuti da se ovdje radi o značajnom zakonodavstvu, tako da bih radije E, neishitreno djelovala po ovim pitanjima. Mislim da moramo pregovarati i dokasno raditi ako bude bilo nužno kako bi došli do određenog dogovora. Imamo problema sa amandmanima 56 e, 360 što se tiče određenih e, skupina poduzeća i mislimo da Europska komisija treba obaviti studiju po ovom pitanju i da se onda tek možemo dogovoriti, a a također i amandman 64. o e, dobrobiti životinja koji više nije u tekstu. Dakle, to bi bilo sve za sad i nadam se da ćemo imati dobre vijesti u petak ujutro. Hvala. Herzlichen Dank. Es ist in der Tat so, dass wir Hvala lijepa. Činjenica je takva da smo mi do sada ostvarili već mnogo toga i poljoprivrednicima i proizvođačima izvan Europske unije smo postali poruku da ćemo i njih uključiti, no to ne znači da nećemo štititi naše vlastite kupce i proizvođače. To je vrlo bitan element. Dakle, ne znači da nećemo njih štititi ako štitimo, na primjer, poljoprivrednike u Maroku. To je i za nas vrlo bitan argument. Također se nadam da ovisnost koja još uvijek je tema rasprave, dakle koliko je snažna ovisnost jednog proizvođača o zadruzi, na primjer, ili o trgovini. Tu ima nekoliko točaka kod kojih moramo još dodatno pregovarati. Isto vrijedi i za otkup odnosno troškove, vlastite troškove. E, što se tiče promičbe, tu je malo siva zona. Šaljemo pogrešan signal prema vana, prema van. Ako se moraju e, prehrambeni proizvodi prodavati ispod troška proizvodnje, u svakom slučaju čini mi se da smo dobro pregovarali pojavljaju se ponovno elementi dobrobiti životinja. Nadam se da ćemo doći do novih formulacija, dakle da trgovina ne smije određivati nikakve standarde. Govorili smo o zaštiti životinja tijekom prijevoza, vezano uz tri teme, a upravo vrlo često je politika, odnosno trgovina, nešto što određuje standarde no to se ne smije prelomiti preko poljoprivrednika, već se sve to mora dostatno nadoknaditi. Mislim da tu nismo dovoljno dostatno pregovarali, zato sam vrlo oprezna. Što se tiče sastanka u četvrtak, mislim da na tehničkoj razini moramo se pozabaviti dodatno tim kritičnim elementima. la palabra señor por minutos. Hvala, gospodin Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja sam više navrata govorio o ovom pitanju i napomenuo sam koliki pritisak e, podnose poljoprivrednici. To je pritisak e, koji za sobom vodi i e, gubljenje prihoda. Mislim da se oni moraju bolje organizirati i da vlade češće brane interese velikih poljoprivrednika, a ne malih. I mislim da je to motiviralo švedski parlament da e, otvori ključno pitanje e, preko graničnog prevoza E, poljoprivrednih proizvoda. I moje pitanje je sljedeće. Kako komisija može riješiti ove nepoštene trgovačke prakse koje imaju ogroman utjecaj, a to je stvaranje konkurentnosti među državama članicama u Europskoj uniji, a te nepoštene trgovačke prakse, prakse su izravna posljedica e, odredbi koje nameće ta ista komisija. Hvala, gospođa Muller. To bih u ime naše izvjestiteljice u sjeni, gospođe Katanjan, koja danas nije mogla doći nešto reći. Željela bih hvaliti izvjestitelju u sjeni na ovom vrlo važnom e, projektu. Rad sa e, vijećem kojeg predstavlja Austrija je bio konstruktivan, a što se tiče ovih trijaloga želim naglasiti tri stvari. Prvo, parlament mora biti racionalan i fleksibilan e, u traženju konačnog rješenja što se tiče područja primjene direktive i e, popisa nepoštenih trgovačkih praksi. Mislim da bi rješenje koje se tiče područja primjene moglo biti to da se područje primjene proširi i na dobavljače i na kupca, ali ne na sve aktere. Drugo rješenje mora biti usklađeno sa europskim zakonodavstvom. Mi smo nadležni samo za rješenja koja će pomoći da se poboljšaju standardi života i to je cilj ove direktive. Ova direktiva mora biti u mogućnosti da e, se opo na ovu direktivu se e, mora postati mogućnost i ulaganja žalbe na sudu. A e, što se tiče e, standarda života na koji utječu ove nepoštene, nepoštene trgovačke prakse, to se također mora uzeti u obzir za vrijeme pregovora. Hvala. Gospođa Ispričavam se ako nisam dobro izgovorila. Hvala najljepša. Kada govorimo o poljoprivrednicima i e, novom ZPP-u, to je najvažnija ovo je najvažnije pitanje. Oni žele biti sigurni za cijenu koju mogu dobiti za svoje proizvode i traže od parlamenta da e, se bori za to pitanje. Ali ono što je stvarno važno je zadržati prihode poljoprivrednika na nekoj dostojanstvenoj razini. Zato moramo nastaviti e, pregovore sve dok se ne pojasna ova pitanja. Mi o ovim pitanjima raspravljamo već godinama i mogli bismo nastaviti još dugo o tome razgovarati. Ja se želim zahvaliti i drugim izvjestiteljima u Sjeni koji rade na ovom pitanju jer je to jedno od najvažnijih pitanja. Ne smijemo odustati od njega. Hvala gospodin Andriju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Evo, samo kratko. Najprije se želim zahvaliti našem izvjestitelju, gospodinu Paolo de Castro, koji je jako dobro obavio svoj zadatak. Mislim da smo ovdje svi svjesni činjenice da uz Omnibus ovdje se radi o jednom od najvažnijih zakonodavstava našeg saziva. Jer eh, ako doista trebamo hrabriti našeg izvjestitelja za bilo koji tekst, radi se upravo o ovom tekstu. Ovo je zakonodavstvo koje je jako složeno i tiče se, tiče se eh, ravnoteže i eh, pravednosti na europskoj razini. I mislim da moramo eh, potencirati sadržaj samog izvješća, moramo vidjeti koje na kojim elementima možemo popustiti kako bismo uspjeli pregovori i bilo bi dobro do kraja saziva E, doista ispregovarati ovaj dokument i e, da ne smijemo dati prednost velikim poduzećima i samo mi ovdje u Europskom parlamentu možemo to postići. Kako smo rekli za vrijeme glasanja na plenarnoj sjednici, ta ravnoteža je nužna kako bi se cijeli sektor u Europskoj uniji održao. Mi e, zato trebamo vidjeti da li nakon ovog trećeg e, trijaloga ili nakon e, četvrtog dijaloga možemo doći do sporazuma i to prije kraja našeg saziva. Hvala, gospođa Nojše. Rado bih postavila jedno konkretno pitanje. Dva amandmana su nama vrlo važna. 361 koji bi trebao spriječiti da se standardi zaštite životinja izmijene. To mislim da je dobro. Također, dan 362. na temu zadruga. Mene to posebno zanima iz njemačkog gledišta. To je sve što sam htjela reći. Puno hvala. Gospodin Flanagan za kraj. Samo bih želio gospodinu De Castro poželiti sve najbolje vezano za ovaj dosije, jer u ovom trenutku imamo ZPP, a i u situaciji smo kao da stavljamo novac u prazni džep i u džep sa, sa rupom i taj novac pa, pada na drugu stranu. Dakle, mi pokušavamo dobiti poštene cijene za poljoprivrednike, a što god mi činili sa ZPP-om, ako poštene cijene nisu osigurane za poljoprivrednike, ovo sve skupa nema smisla. Iako je je važno da s ovim tekstom, zapravo s ovim dosijom završimo i prevedemo ga kraju prije završetka ovog saziva. Puno hvala. Ovime zaključujemo raspravu. A sada dajem riječ komisiji. Komisija se već javljala. Izvolite. Thank Gospodin Migela, hvala lijepo predsjednice. Ja bih E, također htio naglasiti da su se u prva tri trijaloga ostvarili veliki napreci. Puno pitanja je uzeto u obzir, na tehničkoj razini obavili smo sjajan posao i to je temelji preduvjet za uspjeh ovih trijaloga. E, također želim zahvaliti vašem izvjestitelju, gospodinu De Castro, na veoma konstruktivnom stavu e, koji je itekako doprinio ovom napretku i nadam se da će, nam to, također pomoći da pregovore privedemo kraju i to sa dobrim rezultatima. Baš kao što je on to rekao, ali i drugi. Naime, puno važnih stvari za Europski parlament uzeto je u obzir do sad već i mislim da kvaliteta nije toliko u broju amandmana koji su prihvaćeni, već je važan sadržaj amandmana sadržaj amandmana koje smo usvojili. Mislim da komisija pokušava biti što je više moguće fleksibilna. Ona se, dakle, prije svega oslanja na temelj i bazu prijedloga, a prijedlog je minimalno usklađivanje koje bi trebalo zaštititi slabije od snažnih. Mislim da ćemo u četvrtak imati jedinstvenu priliku da zaključimo ovaj proces i da dođemo do sporazuma Kao što je netko rekao, dakle kasno je, obično se trijalozi vode između šest sati poslje podne i ponoći, ali ja mislim da će to biti dovoljno da obuhvatimo sva otvorena pitanja i da će biti dovoljno da dođemo do dobrih rezultata. Još nešto sam želio naglasiti u skladu sa ovime što je malo prije rekla gospođa Müller. Naime, za nas je jako važno, naravno prije svega dobiti dobre rezultate vezano za sadržaj, ali nam je također jako važno da smo u skladu sa svojim pravnim temeljama, to je izraz izrazito važno kad je riječ o području primjene. Dakle, članak 43. stavak 2. uvijek se mora poštivati i zato moramo pokazati da će ishod, osobito kada je riječ o području primjene, da će nam omogućiti da će se konačni rezultati, a, dobri rezultati, da će, da, će biti vidljivi i da će ih um, poljoprivrednici osjetiti. E, dakle, optimističan sam, vjerujem da ćemo do rezultata stići ovaj tjedan i vjerujem također da neće biti potrebno e, produljivati pregovore i vraćati se 12. na njih, ali čak i ako se to dogodi, mislim da imamo dovoljno manevarskog prostora da postignemo rezultate prije kraja ovog e, mandata, odnosno saziva. Mislim mislim da je to u ovom kontekstu važno. Puno hvala. I posljednju riječ ima Paolo de Castro. Ali, kao što je reklo više članova, nacrt o kojem ovdje govorimo jedan je od najvažnijih ovog saziva, dakle ovaj dosje. I jako je važno da napokon napokon uspijemo zaključiti taj dosje jer već godinama razgovaramo o svemu tome. Evo, Paolo de Castro za kraj. Hvala predsjednice, hvala svim kolegama, hvala svim onima koji su se javili. Hvalujem, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni, stvarno smo jako dobro radili u timu. Također zahvaljujemo cijeloj tehničkoj ekipi, zato što smo imali dakle politički trijalog, ali s druge strane Iza toga stoje sati i sati rada iza kulisa, dakle sve stručnjaci e, i svi ostali, e, naš kolega Marko i tako dalje. I naravno predsjedništvo je uključeno. Gospodine Megele, ovo što ste vi rekli jako me iznenadilo. Ja sam također optimist, ali e, primjećujem da je ipak ostalo nekoliko problema. Ja se slažem sa gospođom eh, McGinnis i sa gospodinom Andrijevom. Mi želimo dobiti ovu direktivu prije kraja ovog saziva, ali prije svega želimo kvalitetan rezultat. Navjerujem da je kvaliteta ono što nam je svima pri srcu ovom parlamentu. Gospođo Šojl, vi možete biti mirni. Ono što ste govorili, eh, sve one stvari o kojima ste govorili, to je sve već usvojeno. Komisija će objaviti um, studiju uh, vezano za te um, centrale, uh, središnjice za kupnju. Dakle, doista smo par centimetara do, do, do, do sporazuma, ali još uvijek je moguće ne uspjeti u našim nastojanjima. Dakle, važno je da komisija i predsjedništvo pokažu da mogu djelovati u, duhu kompromisa, baš kao što to čini parlament i važno je da dođemo do rješenja koje je u skladu sa zakonodavnim okvirom. Imamo sa sobom pravnika, smatramo da je sve u redu i nadamo se da ćemo u noći sa četvrtka na petak moći dodati taj, taj zadnji komadić slagalice u cjelokupnu sliku. Baš kao što je rekao gospodin Andrija, želimo imati akt koji će poljoprivrednicima e, dati neku vrstu skloništa i zaštite od nepoštenih klauzela, od nepoštenih odredbi, a danas je, nažalost, e, taj fenomen vrlo prisutan u prehrambenom lancu. Hvala lijepo, Paolo. A sada završavamo s ovom točkom dnevnog reda zapravo sa svim točkama dnevnog reda prije glasovanja. U potpunosti smo ispoštovali s vrijeme koje smo predvidjeli za raspravu, a sada ćemo preći na glasovanje, pa vas molim da svi pripremite svoje kartice. Čekamo vas. Evo, za dvije, tri minute krećemo na glasovanje. Podsjećam vas da u 19 sati u ovoj dvorani imat ćemo prijem, božićni prijem našeg odbora. Ovdje. Molim vas, nemojte napustiti dvoranu. Dakle, kada završimo s glasovanjem i kada završimo s našim današnjim radom, onda ćemo provesti malo vremena zajedno na prijemu božićnom domjenku. Evo, dvije, tri minute ćemo pričekati da svi dobijete tekst, a onda ćemo glasovati. Evo, ja bih vas sada zamolila da eh, se smjestite i da uskoro počnemo s glasovanjem. Bueno, vamos Dobro, krenimo onda. Prvo glasovanje. Dakle, uredba o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu voda. Izvjestiteljica je gospođa Petir. Želi li se ona možda javiti? A ako ne, možemo krenuti ravno na glasovanje. Kako želite? Krećemo na glasovanje? Imate li svi kartice? Prvi amandman, gospođa Rodriguez. Dakle, elektroničko glasovanje o sadržaju. Samo da izbjegnemo svaku zabunu, koristit ćemo elektronički sustav za glasovanje. Dakle, krećemo se devetim amandmanom. Gospođa Senra. Cerramos. Zatvorimo glasovanje. Odbacuje se. 29 za, jedan suzdržani. Onda krećemo na kompromis 1, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. 31 za, 1 protiv, 0 suzdržanih. E, kompromis 2, e, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. todos, cerramos. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 24 za, 5 e, protiv, 3 suzdržana. Amandman 89. za. Odbacuje se. Protiv. Odbacuje se. Amandman 95. od gospodina Vjegasa za. Protiv. Odbacuje se. Kompromis 3. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 22 za, 5 protiv, 5 suzdržanih. Kompromis broj 4. Otvorem glasovanje. Cerramos. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27 za, 2 protiv, 3 suzdržana. Kompromis broj 5. Otvorem glasovanje. Zatvorem glasovanje. Usvaja se. 28 za, 2 protiv, 2 suzdržana. Amandman 121 za, protiv, odbacuje se. 123. amandman za, protiv, odbacuje se. Sto dvadeset za Protiv? Usvaja se. 128. Za? Protiv? Odbacuje se. 130. Za? Protiv? Usvaja se. Kompromis šesti. Otvaram glasovanje. Tramos. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27 za, dvoje protiv, tri suzdržana. Amandman 132 e, za, protiv, usvaja se. 144 za, protiv, odbacuje se. 146 za, Protiv? Usvaja se. 147 za. Protiv? Usvaja se. 148 za. Protiv? Usvaja se. Amandman sedmi, 149, 150 i 151 za, protiv, Usvaja se. Sto pedeset pet za protiv odbacuje se. Idemo na sedmi kompromis. Otvaram glasovanje. Sjete. Cerramos. Zatvorim glasovanje. Usvaja se. Kompromis osmi. Otvorim glasovanje. Zatvorim. Usvaja se. 27 za, 4 protiv, 0 suzdržanih. Deseti amandman. Gospođa Zona. za, protiv, usve se. 11. za, protiv, odbacuje se. 12. za, protiv, odbacuje se. 13. za, protiv, se. Usvaja se. 14. Za. Protiv. Usvaja se. 17. Za. Protiv. Usvaja se. 18. Za. Protiv. Usvaja se. 19. Ne, 21. Za protiv, odbacuje se. 23. opet gospođa Senra. Ispričavamo se, 22 za, protiv, odbacuje se. 23 za, protiv, odbacuje se. 24 za, protiv, Odbacuje se. 25 za. Protiv. Odbacuje se. 26 za. Protiv. Odbacuje se. 27 za. Protiv. Odbacuje se. 28 za. Protiv. Odbacuje se. 29 za. Protiv. Usvaja se. 30. za. Protiv. Usvaja se. 31. za. Protiv. Usvaja se. 1 za. Protiv. Usvaja se. Kompromis broj 9. Otvaram glasovanje. Cerramos. glasovanje. Usvaja se. 29 za, 1 protiv, 3 suzdržana. 38. Gospođa Delaje za, protiv, usvaja se. Kompromis broj 12. Otvaram glasovanje. Cerramos. Zatvaram glasovanje. usvaja se 31 za, niti jedan protiv, jedan suzdržani. Deseti kompromis. Otvaram glasovanje. Ramos. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 29 za, 4 protiv, 0 suzdržanih. Amandman 44. Gospođa Dela za, protiv, usvaja se. 45 za, protiv, usvaja se. 46 za, protiv, odbacuje se. 47 za, protiv, Mislim da se odbacuje, ali morat ćemo provjeriti. 47, dakle. Otvaram glasovanje. Amandman 47. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 48 za. Protiv. 49 za. Protiv. Odbacuje se. 51 za. Protiv? Usvaja se. 52. Ispričavam se. 53. 53. Za. Protiv? Odbacuje se. 54. Za. Protiv? Odbacuje se. Provjera. 54. Otvaram glasovanje. Ramos. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 12 za, 21 protiv, 0 suzdržanih. 56 za, protiv, odbacuje se. 57 za, protiv, odbacuje se. 58 za, protiv, usvaja se. 60 je za, protiv, usvaja se. 61, 63, ispričavamo se. Da, za, protiv, usvaja se. 64 za, protiv, usvaja se. 65 za, protiv, usve se. 66 za, protiv, usve se. 67 za, protiv, nismo sigurni. Elektroničke glasujemo 67, otvaram glasovanje 67. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 17 za, 15 protiv, nema suzdržanih. 68 za, protiv, usvaja se. Kompromis 11. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje.

za, protiv, usvaja se. 80 za, protiv, usvaja se. I napokon elektroničko glasovanje. Konačno glasovanje. Otvaramo glasovanje. Ramos. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 28 za, 3 protiv, 2 suzdržana. Čestitamo, čestitamo izvjestiteljice, gospođi Petir i njezinom timu. Gospodin Downtown. Čini se da smo imali problem sa uređajem, naime gumb za suzdržane nije funkcionirao, tako da sam želio reći da bijeli gumb ne funkcionira. La tecla de, de abstención no funciona. Iba a decir otra cosa, Dakle, gumb ne funkcionira. Vrlo dobro. Gospođo Petir, izvolite gospođo predsjednice. Samo bih željela ovom prilikom zahvaliti odboru na ovako velikoj podršci e, mom izvješću i zahvaljujem naravno e, sekretarijatu na pomoći, mom asistentu Domagoju Krnjaku i IPP e advisoru Alvinu Strenđu. Hvala vam lijepo još jednom. Hvala lijepo, gospođo Petir.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 izvjestiteljica za mišljenje, gospođa Zoana. To je mišljenje koje je jako kasni. Mi smo ga neprestano odgađali kako bismo došli do sporazuma i sada ćemo napokon glasovati. ću riječ e, gospođi Zoani. Hvala lijepa. Željela bih svima zahvaliti i svim kolegama koji su doprinijeli eh, izrazi ovog izvješća. Također bih željela zahvaliti svim kolegama koji su surađivali sa nam, Aleksandru, tajništvu i željela bih zahvaliti svim eh, svojim kolegama i u drugim klubovima jer smo došli do odličnog kompromisa. Danas ste primili nekoliko ispravaka, oni nisu toliko važni. Nadam se da ste ih sve dobili. Hvala na timskom radu. U redu, hvala. Prijeđemo na glasovanje. Elektroničko glasovanje o kompromisima. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 27 za 4 protiv, 2 suzdržana. Idemo na Amandman 71. Tko je za? 71. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 77. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 80. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Ispričavam se. 81. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 82. Tko je za? Tko je protiv? Elektroničko glasovanje, nisam sigurna. Dakle, 82. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 17 za, 14 protiv, 2 suzdržana, usvojeno. 83, gospođa Senra, tko je za, tko je protiv, odbijeno. Kompromis 3, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Provjerit ćemo još jednom, nisam sigurna. Kompromis 3. 42 za, gospodin Dantan će morati to napraviti ručno. Nadam se da vaša tipka sada radi. Dakle, jednoglasno usvojeno. Kompromis 3. Idemo na 87 sendra za protiv suzdržani. 11 za protiv odbijeno. 88 za protiv, odbijeno. 90, 89 za, protiv, odbijeno. 90 za, protiv, Nije jasno. Dakle, amantman 90. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 za, 13 protiv, nema suzdržanih, usvojeno. 91. Ne ispričavam se. 94. Amandman 94. Gospođe Senra, tko je za, tko je protiv, odbijeno. 95. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Ponovno ćemo provjeriti. Amandman 95. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. 18 za, 14 protiv. 96 za, protiv. Mislimo da je ista većina, dakle usvojeno. Idemo na 1.1.3. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 114. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 115. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 116. Za? Protiv? Odbijeno. 117. Za? Odbijeno. 118. Za? protiv, odbijeno. 119 za, protiv, odbijeno. 120 za, protiv, odbijeno. 121 za, protiv, odbijeno. 122 za, protiv, odbijeno. 123 za, protiv, Usvojeno. Kompromis 4. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 27 za, 1 suzdržan, 3 protiv. Idemo na amandman 15. Usvojeno. 1, 3, 0 za, protiv, usvojeno. 131, zastupnik Europe, za, protiv, usvojeno. Dakle, sada idemo na skupno glasovanje, on blok, Flanagan, 132, 133, 134, 135 i 135, on blok glasovanje četiri amandmana on blok. Tko je za, tko je protiv? Odbijeno. 1.3.6 za, protiv, odbijeno. 1.3.7 tko je za, tko je protiv? Odbijeno. 1.3.8 tri za, protiv, odbijeno. Idemo na 149. Tko je za, tko je protiv, odbijeno. 151 za. Ne ispričavam se, imamo još jedno skupno glasovanje. 151 do 157. 151 do 157 za, protiv, odbijeno. Dakle, od 151 do 157 skupno glasovanje. Ponovno, zastupnik Flanagan 161 za, protiv, odbijeno. 168 168. Gospodin Erdoš za, protiv, usvojeno. Jedan šest devet za, protiv, odbijeno. Jedan sedam dva za, protiv, usvojeno. 23 za, protiv, usvojeno. 24 Zoana za, protiv, usvojeno. 25 za, protiv, usvojeno. 26 za, protiv, usvojeno. 27 za, protiv, usvojeno. 28 za, protiv, usvojeno. Jedan osam četiri. Rope Padar za, protiv, Odbijeno, mislim, ali provjerit ćemo. 184, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 15 za, 14 protiv, 3 suzdržanih. Rekla sam da će biti na tjesno. Sljedeći amandman, gospođa Rope Padar. 185 za, protiv. Isto kao i kod prošlog. Provjerit ćemo elektroničko glasovanje. 185. Zatvaram glasovanje usvojeno. 18 za, 14 protiv, 0 suzdržanih. 186, gospođa Rebega, za, protiv, usvojeno. 187, za, protiv, odbijeno. 29 za, protiv, usvojeno. 33, gospodin Kaputo, za, protiv, usvojeno. 34, za, protiv, usvojeno. 41, za, protiv, nisam sigurna. EPP jeste li za? 41 protiv. Za protiv usvojeno. 42. 42. Gospodin Lozo, za. Protiv. Odbijeno. 44 za protiv, odbijeno. Četrdeset pet za, protiv, odbijeno. Imamo dva identična amandmana, 46 i 47 za, protiv, odbijeno. Još dva identična, 48 i 49 za, protiv, odbijeno. 50 za, protiv, odbijeno. 3 za, protiv, usvojeno. 51 za, protiv, odbijeno. Dva identična amandmana, 52 i 53 za, protiv, usvojeno. Provjerit ćemo elektronički. 52 i 53. Zatvaram glasovanje. Ista većina. Usvojeno. 17. 44. Tko je za? 54. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Kompromis broj 2. Elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 28 za, 3 protiv, 1 suzdržani. 58. Flanagan za, protiv. Usvojeno. 59 za. Provjera. Ispričavam se. 58 elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 18 za, 13 protiv. Nema suzdržanih. 59 za, protiv. Ista većina usvojeno 60 za, protiv, odbijeno. 61 za, protiv, usvojeno. 62 za, protiv, usvojeno. 63 za, protiv, odbijeno. 64 za, protiv, odbijeno. 65 za, protiv, usvojeno. 66 za, protiv, odbijeno. 67 za, protiv, Odbijeno. 68. Rope Padar za, protiv, odbijeno. Provjerit ćemo elektroničko glasovanje. Otvaram, zatvaram. Amandman 68 je odbijen. 5 je bio usvojen, pa idemo na 69. Za, protiv, usvojeno. Završno glasovanje. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. usvojeno 25 za 3 protiv 4 suzdržana. Čestitam izvjestiteljici, gospođi Zoani. Bilo je na usko, ali na koncu uz široki konsenzus. To je dobra vijest. I time dolazimo do kraja današnjeg dnevnog reda. Možete vidjeti datume za naše sljedeće sjednice. 7. siječnja u Briselu i završili smo nekoliko minuta ranije. Zahvaljujem prevoditeljima. Evo, poklonila sam vam 7 minuta i želim svima sretan Božić. Nemojte još otići. Božićna pića su na putu, bit će poslužena u ovoj dvorani. Svima svako dobro za blagdane. Ovim amandmanima smo napravili mnogo posla i zaslužili smo veselu sezonu blagdana.